Good morning, ladies Dobro jutro, dame i gospodo. Započet ćemo sada s našim sastankom. Kasnimo 10 minuta. Da. We uh, languages. Imamo 18 uh, jezika koji su vam dostupni na ovom sastanku. I stoga bih se sada prebacio na maternji jezik. Još jednom vas mogu sve srdačno pozdraviti Kao i na svim drugim sastancima odbora PANA, e, ovaj sastanak se prenosi putem interneta na internetskoj stranici e, Europskog parlamenta. I nemam samo priliku vas sve srdečno pozdraviti, već prije nego što krenemo danas na naše javne saslušanja, ja mogu reći još dvije rečenice, ako mi dopustite, o zapisnicima. I to od 8.14. 16. studenog te od 7. prosinca. E, do sad nisam zaprimio nikakve primjedbe, što znači da smo ih usvojili i da su ti zapisi važeći. Isto tako još dvije druge primjedbe prije saslušanja kao prvo dostupnost e, dokumenata do sad još nismo od komisije zaprimili zatražene dokumente, neke jesmo, ali posebice kada se radi o onome čime se bavi gospodin i tu nam još nedostaju dokumenti i tek ćemo moći e, intenzivno provjeriti te dokumente kada ih zaprimimo u cijelosti. Jedan od zatraženih dokumenata prema izvomu komisije navodno e, ima 46 stranica što znači kada se radi o procjeni, ali i o provjeri tog dokumenta da ćemo imati mnogo posla. No, imam i jednu dobru vijest, a to je ta da su sve države članice se odlučile da će 19. nam dati taj dokument na raspolaganje. Ali manje je dobra vijeć da na, na temelju uh, jedne pravne procjene vijeća da je e, isto tijelo odlučilo da jako suzdržano što se radi e, prisustva e, predstavnika vlada na sastancima našeg odbora, što će imati kao posljedicu to da ćemo sutra imati na našem sastanku, e, na sastanku odbora Ekon Malteškog ministra, ali onaj zajednički sastanak Ekona, Estonskog predsjedništva i Malteškog predsjedništva koje je bilo zakazano u četvrtak ujutro zbog otkazivanja ministra taj sastanak nećemo moći održati i zbog toga ćemo e, krenuti sa raspravom u 11 sati i to će biti rasprava o našem radnom dokumentu. Evo, to su e, primjedbe prije rasprave. E, mogu vas sve srdečno pozdraviti, posebice naše goste. Danas imamo javno saslušanje o ulozi odvjetnika, knjigovođe i bankara u panamskim dokumentima. Dakle, imamo prvi dio. Danas u prvom dijelu su s nama tri e, iskusna znanstvenika i e, osobe koje su jako iskusne na tom polju i srdačno ih pozdravljam. I iako postoje različiti kodeksi ponašanja, različite smjenice za e, te različite kategorije stručnjaka, dakle za odvjetnike, knjigovođe i bankare, ipak mislim da je sve u svemu važno da ih sve pozovemo i da čujemo e, koja su njihova iskustva i da možemo s njima raspraviti u njihovom radu. E, svi su odgovorili na naš upitnik, te su nam predali odgovore napismeno, to ste zaprimili, iako u dosta kratkom roku. Ja nisam još uspio proći kroz sve odgovore, to moram priznati, ali e, te odgovore imamo i stoga mogu sada pozdraviti govornike na prvom panelu. Kao e, prvo imamo tu profesora Rolina Palena, on je viši savjetnik iz mreže za poreznu pravdu. On je autor čitavog niza knjiga i članaka o e, poreznim oazama i offshore aktivnostima i e, o teoriji država i međunarodnoj političko-gospodarskoj teoriji. Zatim eh, profesor Brooke Harrington, to je profesor iz eh, Kopenhagena sa poslovne škole u Kopenhagenu. On je također eh, autor knjiga. Jednu od tih knjiga imam ovdje evo, tu na panelu. Srdečno dobrodošli. I Daniel Hall, on je direktor te je E, su voditelj e, poduzeća za e, globalne kooperativne informacije pod nazivom Burford. Svaki govornik ima 10 minuta vremena za svoje izlaganje, zatim ćemo krenuti sa pitanjima i odgovorima. Za svako pitanje ćemo imati po pet minuta. Započet će naš suizvjestitelj Jepe Kofod, a drugi suizvjestitelj, gospodin Ježek, još nije za sad ovdje prisutan. A budući da kasnimo malo. E, bez daljnjeg uvoda bih prvo predao riječ e, profesoru Ronanu Palanu. Izvolite, imate riječ. Čujete li me? Da. Mi procjenjujemo da e, globalna imovina, a to je sva imovina, da se kreće trenutno u razmjerima od 240 milijuna eura. To smo mi uspjeli procijeniti. Procjene kojima ja vjerujem je da 20 do 30 milijuna eura se nalazi u offshore aktivnostima, što je oko 5% e, globalne imovine i taj postotak globalne imovine koji se nalazi u offshore e, mjestima nije jednako raspoređeno, već e, se tu radi o imovini jedne skupine vrlo jakih i velikih korporacija. Ako pogledamo te e, offshore aktivnosti, vidimo da imamo tu potražnju. E, pojedinci i e, poduzeća tjeraju tu potražnju. To su, između ostalog, porezne oaze, ali ne samo, a zatim postoje i posrednici, to jest oni koji to olakšavaju. Mislim da ćemo o tome danas razgovarati. Postoje tri šire tehnike koje se koriste u tom mikrosvijetu. Kao prvo, imamo novitost i netransparentnost. E, I to smo vidjeli iz panamskih dokumenata. Ali po mom mišljenju e, taj aspekt sada opada. Imamo druge dvije tehnike koje su po mom mišljenju značajnije, na koje bih nastavio veći naglasak. oprvo e, to je nešto što ja zovem arbitražom. Dakle, korištenje što se čine e, pravnih tehnika, ali zapravo se tu pronalažu e, pravne rupe u različitim pravnim sustavima kako bi se one iskoristile u e, smislu izbjegavanja propisa, izbjegavanja poreznih propisa i tako dalje. I postoji zatim još jedna nova tehnika koju tek sada počnemo svačati, to je financijsko inženjerstvo gdje se koriste sofisticirani financijski instrumenti poput izvedenice, svopovi i tako dalje. I po mom mišljenju, ja smatram da su e, svopovi e, najveći element u svemu tome, arbitraža je drugo, a zatim taj novitost e, koju povezujemo sa podizim oazama i ti panamski dokumenti, to, su, to je sve važno, ali sve u svemu mislim da je to samo jedan mali dio svega toga. Postoji prljava strana potražnje u offshore aktivnostima, to, su one aktivnosti koje su povezane sa nekom vrstom kriminalnih aktivnosti, dakle eh, kada se ponevjeri novca i tako dalje i panamski dokumenti su dobro ukazali na to. Ja se slažem sa OECD-om i mislim da se da smo, da smo tu svi na istoj liniji. Sve manje ćemo naći ljudi iz razvijenih zemalja koji doista koriste Panamu. A zbog čega vidimo da Panama se sve više okreće zemljama u razvoju zbog toga što regulative OECD-a su usmjerene ka upravljanju. Upravljanje su mjere koje se zapravo provode nad svim građanima. A problem je da u mnogim državama u razvoju vlade nisu uključene u provođenje tih mjera na vlastitim građanima. Primjerice, premijer Tajlanda nakon objave panamskih dokumenta koji je u panamskim dokumentima je rekao da su ti dokumenti tajna stvar tajna stvar, to je to. Ne očekujemo da će Putin nešto protiv toga učiniti primjerice, zar ne? Dakle, problem sa e, odredbama OECD-a je to što se oni oslanjaju na to da će ih vlade provoditi, a individualne vlade u mnogim državama su upletene u sve to i ne čine e, mnogo protiv toga. To vidimo iz Paname. I sigurno će Bruk vjerojatno to potvrditi upravitelji imovinom i cijela ta industrija najvjerojatnije će se distancirati od Paname i reći će pe, na Kajmanske otoke, na neko ljepše mjesto. Ali to ne znači da je problem riješen. To samo znači da od protek nekoliko godina, barem po mom mišljenju, se problem prebacio na te sofisticiranije e, tehnike, dakle arbitraže i financijskog inženjerstva. Eh, ako govorimo o posrednicima, o onima koji olakšavaju taj posao, što se tiče korporativnog poreznog planiranja, eh, najveće veće računovodstvene tvrtke, njih četiri, su upletene u sve to. Odvjetnice su eh, isto tako uključeni, ali zapravo mislim da su, da su sama srž one najveće knjigovodstvene tvrtke koje zapravo ne razumijemo, nismo napravili nekakve znanstvene studije o njima. U tom offshore svijetu ništa se ne može učiniti bez posrednika. Ne možete jednostavno sami napraviti jednu takvu strukturu, ne možete sami preusmjeriti taj novac, sve se čini putem posrednika, e, putem tih e, profesionalnih usluga. Po mom mišljenju, a ja pišem u zadnjih 15 godina u tom mikrosvijetu je taj da e, stav profesionalnih industrija ne pomaže u tom kontekstu. E, stav je bio do sada takav da kažu pa ovo je samo nekoliko e, gorih primjera u tome svemu. Svi problemi su zapravo došli iz prošlosti, okrivljavaju se vlade, vrlo često oni pak sami sudjeluju u izradi zakonodavstva kojeg onda kasnije okrivljavaju. Dakle, stav nije dobar, nije kooperativan. Što znači da je rezultat svega toga da zakonodavci, to jest oni koji iznose propise, moraju reagirati na skandale, na javnu potražnju, na ono što javnost traži, jer je javnost jako spektrična između toga koliko se preklapaju političari i taj offshore svijet. A zbog e, manjka tog dobrog odnosa između profesionalnih industrija i vlada, na kraju imamo propise i pravila koji su često vrlo e, nejasni. koji su nedorađeni, koji stvaraju e, mnogo administrativnih komplikacija i jedan rezultat toga je taj da mali pojedinci i mala poduzeća plaćaju trošak svega toga, jer je trošak e, poštivanja propisa toliko visok da e, naše institucije se ne žele baviti ovim malim korisnicima. Što znači da se opet ide na ruku onih bogatih, a drugi su isključeni svega toga. Ako ovaj odbor može postići nekakvu vrstu novog dila sa posrednicima, Mislim da bi to bilo od e, pomoći. I taj novi dil bi trebao sadržavati to da oni trebaju prestati e, praviti se da je sve u redu, da je to nečiji tuži problem, da su propisi dobri ili da je jedna tvrtka u Panam izolirano se ponašala krivo. Ne, trebamo prihvatiti da postoji problem, ali onda za uzvrat e, za to što će oni to prihvatiti i što će prigledati taj program, oni bi trebali dobiti e, zakonodavstvo koje će biti više e, centrirano i jednostavnije. Po mom mišljenju, trenutno u Europskoj uniji moram reći da nikad ne bismo e, mi pronašli panamske dokumente. Oni su procurili u javnosti, mi smo mogli sumnjati u to, ali ništa od toga ne bi izašlo u javnost. I ni nijedno službeno tijelo ne bi došlo do tih panamskih dokumenta. A postoji razlog zašto je mnogo američkih građana sudjelovalo u panamskim dokumentima. I razlog nije tome što oni ne žele plaćati porez. Oni žele plaćati porez i glasali su za predsjednika koji se baš time i hvali da to radi. Ali razlog je taj što su u zadnje vrijeme e, unijeli jedno oružje koje se zove fatka. To je vrlo jako oružje snažno i jako e, sirovo oružje koje je doista promijenilo sveukupna pravila igre. Što Fatka traži? Fatka ne traži, poput oecd da Panama ili neka druga, neka druga država promijeni propise i da smo mi onda u sukladnosti s time. Fatka ne traži da mi sve to udružimo. Ne, vi možete otići u Pane, možete otići u bilo koji dio svijeta i slijediti različita pravila, ali ako želite izravno i neizravno poslovati sa Amerikom, onda oni traže potpuno transparentnost oko toga tko što radi, jer smo mi dovoljno veliki da to zatražimo. Ja mislim da je Europska unija isto tako jednako velika. Mislim, Europa je drugo najveće tržište na svijetu. Zbog sada malo pada u euru, e, malo se smanjila ta važnost, ali ipak e, veliko je tržište i mislim da bi Europska unija mogla isto tako e, uvesti neki oblik fatke i kada bi to učinila, mislim da bi onda s time se daleko otišlo sa rješavanjem ovih svih e, problema koje smo imali s panemskim dokumentima. To bi ipak prebacilo te probleme u državu razvoju, u treći svijet, što je nešto zbog čega bismo trebali biti zabrinuti, ali mislim da imamo rješenje. Znam da je to kontroverzno, znam da je to surovo, ali to je ono za što se ja zalažem. Mislim da biste to trebali učiniti. Hvala vam lijepa. E, hvala vam lijepa, profesore Palane. Zanimljiv e, uvid kod vaše procjene imat ćemo zasigurno e, iz toga mnoga aktualna pitanja. Želim odmah e, sada predati riječ e, profesoru Bruku Carringtonu iz Kopenhagena. Izvolite. I'd like to pick up where my colleague... Želim se nadovezati na ono što je upravo rekao profesor Pavan o ulozi posrednika. I o tome zašto pravni lijekovi do sada nisu bili toliko učinkoviti koliko bismo htjeli. Ja istražujem pitanje posrednika već gotovo čitavo desetljeće i nastoja ću vam pružiti uvid također moguće preporuke koje proizlaze iz tog istraživanja i odgovorit ću na neka od vaših pitanja. Želim staviti naglasak na ono što je najbitnije u vezi sa panamskim dokumentima. Jedna od pouka koju možemo izvući jest da je zakon jednak za sve, ali ne primjenjuje se jednako na sve. I jedno od poduzeća poput Mosak Fonseke je upravo nastojalo dati određenoj skupini stanovništva slobode koju je većina od nas može samo zamisliti. Navešu primjer iz upitnika koji je doista iznenađujući, odnosno koliko zakona možete izbjeći ako imate dovoljno detaljne savjete i ja tu ne mislim na kršenje zakona. Ono što se događa u svijetu posrednika je da oni nalaze rupe u zakonu i izbjegavaju zakone na vrlo vješte načine. Nije riječ o kršenju zakona, to je bitno shvatiti. Također, bez posrednika ono što poznajemo kao sustav izbjegavanja e, poreza e, za koji se procjenjuje da nastoji 200 milijardi američkih dolara u neplaćenom porezu na e, dohodak, dakle u to se ne računa porez na dobit, to bi bilo nemoguće bez posrednika bogati ljudi ne sjede na svojim e, jahtama i e, ne izbjegavaju sami porez, nego plaćaju ljude za to i sigurno da ne bi bilo e, offshore struktura bez njih. Što to znači za vas? Trebate se u svojim politikama usredotočiti na same posrednike, ne na bogataše. Kako to znam? Proteklih devet godina izučavam te ljude i njihov način rada i također sam e, se obrazovala da postanem jedna od njih kako bih ušla u taj svijet. Stranke posrednika žele izbjegavanje zakona vrh ledenjaka izbjegavanje poreza. Oni ne žele također niti plaćati svoje E, dugove, niti prepustiti nasljedstvo omraženim e, rođacima. Dakle, što biste vi učinili, e, zamislite samo i to, kada to zamislite, čini upravo jedan bogataš u ovom trenutku. postoje razne skupine koje se nazivaju raznim imenima. Najčešće ime su upravitelji imovine. U Njemačkoj se nazivaju Treuhand manager, imaju različite nazive, ali u posljednjih 25 godina to se vrti oko upravljanja imovinom. E, nedavno niste mogli imati diplomu iz upravljanja imovinom. Oni se obrazuju kao pravnici, knjigovođe ili bankari. Upoznala sam bivše zagovornike Greenpeacea, novinare ili čak akademike. Svi imaju svoje razlike za služenje bogatima, ali ono što ih ujedinjuje jest da im pružaju ono što žele, a to je izbjegavanje zakona. Ne znamo koliko ima upravitelja imovine diljem svijeta, ali imamo jedno profesionalno udruženje sa 20 tisuća članova iz raznih zemalja i onda se nalazi u Londonu. No, međutim, ne možete im zapretiti time što ćete im poništiti dozvolu za rad. Njihov način rada je sljedeći. Dakle, oni krše duh zakona, ali ostajući unutar slova zakona i to je vrlo vješto postupanje i zbog toga nemamo kaznenog gonjenja u slučaju panamskih dokumenata, zato jer su Mosak Fonseca govorili istinu kada su rekli da e, koliko oni znaju nisu prekršili nikakve zakone, možda ih e, jesu prekršili u duhu, ali vrlo su pomno pazili da ostanu tehnički na pravoj strani zakona ključne strategije su ne e, sukobljavati se sa zakonom, nego kreativno se njega pridržavati. To je pojam koji sam posudila od jednog profesora s Oxforda. Mislim da nam to daje jedan uvid u to koliko ljudi uživaju u tome što mogu naći taj intelektualni izazov pronalaženja rupa u zakonu. Ja sam razgovarala s onima koji to rade i pitala sam ih što im se najviše dopada o njihovom poslu i mnogo njih e, je reklo dosudce doista se volim igrati mačke i miša sa političarima. Žele ostati nepoznati. Dakle, tajnost e, u najuobičajenom smislu povjerljivosti je zapravo došla do svojega kraja, ali postoji e, druge druge načine za očuvanje tajnosti, dakle profesionalni upravitelji imovine ne žele nikako recimo završiti na sudu i kada ste me u upitniku pitali e, o tome e, koji upravitelji omogućuju izbjegavanje poreza, ja sam rekla da niti jedan upravitelj neće to učiniti. Naravno da ima i loših igrača koji nemaju što izgubiti, koji će vam u tome pomoći, ali e, većina njih dalje se bave time i zapravo obslužuju bogataše i žele ostati na pravoj strani zakona i kako bi to učinili moraju dokazati da su i nepoznati javnosti. Koji su njihovi osnovni instrumenti? E, korporacije, zaklada i trastovi. To su zapravo vrlo jednostavni instrumenti i imaju doista veliku složenost. Zamislite pravne blokove, dakle što možete e, zamisliti da biste mogli izgraditi s time? Ono što gradite je zapravo tajnost. I to znači da ne možete ući tragu pravom vlasniku nečega, jahte ili portfelja, dionica ili dvorca. Upravitelji imovine također i zlorabe sustav suverenosti ne samo kako bi iskoristili rupe i sukobe u zakonima, nego i kako bi kršili, e, odnosno procjenjivali zakone, recimo offshore e, jurisdikcija. Koji su glavni ishodi toga? Pa kao prvo tajnost za stranke, jedna od najvećih tvrtki za upravljanje imovinom u Londonu ima kao slogan želimo biti nevidljivi i to prodaju svojim strankama. I zbog toga nemamo kaznenog gonjenja u slučaju panamskih dokumenata. Jurisdikcije poput e, Paname i e, tvrtke poput Mossack Fonseca uspješne su u održavanju tajnosti zbog čega je praktički nemoguće kazneno goniti ljude. To znam zato jer devet godina proučavam upravljanje imovinom. E, to je započelo sa tri godine obrazovanja kako bih bila upravitelje imovine i to me upoznalo sa načinima za skrivanje novca oko, okolo po svijetu i upoznala sam se sa sudionicama e, u tome, dakle e, Održala sam 65 razgovora u brojnim zemljama. To možda se ne čini mnogo, ali teško je navesti ljude koji se bave tajnošću povjerljivošću da razgovaraju s vama. Evo moje glavne tri preporuke. Treba se usredotočiti na ograničenje kretanja bogataša i e, kapitala, no to nije do sada dalo dobre rezultate. Vidjeli smo što je bilo u slučaju Francuske i pokušaja uvođenja poreza e, na imovinu, jer jednostavno to izbjegavaju, nabave nove putovnice, njihova imovina jednostavno e, procuri iz ruku države, nestane i to je upraviteljima imovine lako organizirati. Zemlje poput Izraela su uspješnije u e, suzbijanju izbjegavanja plaćanja poreza, upravo zahvaljujući tome što se usredotočuju na upravitelje imovinom. Oni e, uvode ograničenja, e, ne dopuštaju tu struku, e, ne mogu ih strpati u zatvor, ali nude im mogućnosti suradnje sa državom koje su povoljnije nego potkopavanja države. Ono što možemo naučiti iz panelskih dokumenata jest da ne znamo tko su glavni, za razliku od onih e, koji stoje iza LuxLeaksa ili e, drugih skandala, još nismo imali izviždača koji bi razotkrili cijelu tu situaciju. Znam da sam e, iz razgovora sa ljudima, znam da većina tih ljudi osjeća grižnju savjesti zbog onoga što čini i zbog utjecaja na e, svijet e, koji to ima i e, rado bi prešli na drugu stranu, ali vide ljude poput onih koji su iz Alax Liksa, kako su oni prošli i misle da ne bi htjeli bježati cijelog života. Dakle, treba vidjeti što je učinio recimo John Doe i ostali i treba vidjeti dakle možda postoji li izviždač u vašoj zemlji koji bi vam mogli pomoći tu. I posljednje pitanje na kojih bih mogla odgovoriti. Tumačenje podataka u slučaju pananskih dokumenata sa stajališta upravitelja imovinom. E, vidjela sam e, neke dokumente koje su otkupljeni mogu tu pomoći. Također e, vidjela sam pitanja tako, u vezi sa industrijom u upitniku, na tome odgovoriti i također na pitanje kako se kreće imovina po svijetu i o glavnim instrumentima e, za upravljanje imovinom i e, za, skrivanje novca, od onih najjednostavnijih do najsloženijih. Hvala vam. Hvala lijepa, profesorice Harrington. Mnogi novi uvidi vezano uz kako su povezane vaše studije. Odmah sada mogu riječ predati dalje Danielu. Hovo izvolite. Hvala vam lijepo. Hvala svima. Nastavno na ovo što je rečeno imam nekoliko komentara, ali najprije ću vam reći nešto o sebi. Ja sam e, pravnik i kvalificiran sam za pružanje pravnih savjeta, no napustio sam pravo i sada se nešto više od deset godina bavim pitanjem povrata imovine. Ranije sam radio kao konzultant za korporativno obavještajnu zajednicu, e, međutim e, sada se uglavnom bavim radim za industriju financijskih usluga gdje radim za najveći svjetski ured e, koji se bavi financijskim sporovima. Dakle, zapravo e, sam, idem u potragu za e, imućnim dužnicima koji se koriste pogodnostima raznih država kako bi zaštitili svoje bogatstvo. Dakle, ja zapravo dolazim sa jedne makrorazine za razliku od mikrorazine o kojoj ste mogli čuti do sada. Meni su ovi dokumenti iz Paname uistinu fascinantni nakon što su informacije procurile, doduše e, neki su detalji bili neočekivani, ali ta vrsta informacija zapravo nas nije trebala iznenaditi. E, drago mi je da je dio tog, tih offshore centara došla u, javnu, u javni prostor i da ljudi počinju imati svijest o tome. Isto tako, e, dakle, vidimo da tu neki dužnici koriste pogodnosti u poslovanju koje pružaju te zemlje, tajnost informacija, e, što je, dakle, vrlo, s čime se vrlo teško nose određene, e, određene službe ja vam mogu e, reći nešto o tome, o svom svakodnevnom radu i mogu vam navesti neke primjere koji su dospjeli u e, javni prostor. Ja nisam ovdje kako bih demonizirao Panamu ili općenito, općenito offshore centre. Uostalom, ja radim za jednu tvrtku koja e, se ima svoje sjedište na otoku Guernsey i kao većina novinara koji su pisali o dokumentima iz Paname smatram da je važno reći da veći dio aktivnosti koje se odvijaju u offshore centrima su u potpunosti zakonite. A sada ću vam e, navesti jedan primjer, dakle možda je pomalo banala. Zamislite da ste siromašnog podrijetla i da potičete iz neke zemlje u razvoju ili iz politički nestabilne zemlje i da se zaposlite u nekoj tvrtki u državnom vlasništvu ili u nekoj velikoj kompaniji te vam se pruži prilika da zaradite veliku svotu novca. Možda je riječ o najobičnijoj krađi, možda o mitu, možda o korupciji. Dakle, pustimo sada na stranu moralnu dimenziju. E, dakle, što ćete učiniti e, ukoliko vam se pruži takva prilika? Dakle, hoćete li pitati prijatelja što učiniti? Istovremeno netko vam predstavi, e, dakle, susretljivog odvjetnika koji vam može dakle pomoći u e, kretanju novca od izvornog kaznenog dijela, a to će vas vjerojatno koštati 15%, možda čak i manje. To je naprosto trošak poslovanja, a pritom sami ne morate ni na koji način prebacivati novac, jer sve to ide kroz jedan lanac offshore tvrtki. To je možda jedan trivialan primjer e, i možda je malo pretjeran i egzotičan e, sa, sa dakle, kao da dolazi iz nekog filma, a ne iz e, financijskih glavnih gradova Europe. Ljudi često navode e, primjer Jeffreya Teslera, koji je prema vlastitim riječima bio obični odvjetnik iz sjevernog Londona i koji je na kraju priznao krivicu za optužbe za korupciju u aferi Halliburton, e, dakle gdje je više od 182 milijuna dolara dano nigerijskim službenicima u vidu mita. Međutim, e, ovaj problem je mnogo širih razmjera danas nego što je ikada bio. MMF je e, nedavno objavio jedno izvješće o korupciji 2016. godine gdje se procjenjuje da je trošak e, mita i korupcije, samo mita i korupcije, iznosio negdje između 1,5 i 2 bilijuna dolara godišnje. A što se tiče inicijative Svjetske banke za povrat ukradene imovine, procjenjuje se da je u 15 godina između 1995. i 2010. godine vraćeno samo 5 milijardi e, ukradenih sredstava. A s obzirom na ove brojke riječ je samo o mitu i korupciji i tu se ne radi o drugim kaznenim dijelima, e, kao što je primjerice e, porezna evazija. Panonski dokumenti su zapravo e, iznijeli na vidjelo samo jedan mali fragment nečega što se što zapravo predstavlja čitavu jednu veliku industriju. Kako do toga dolazi? Odgovor za ovo je vrlo jednostavan. To je naprosto dobra poslovna prilika. Niti jedna tvrtka neće htjeti izgubiti stranku, posebno ako su konkurenti spremni e, preuzeti posao bez ikakvih sankcija. Dakle, e, svi posrednici će reći da imaju e, dobre procedure za poznavanje svojih stranaka i da imaju postupak e, koji im omogućuje da rade sukladno po zakonu. Međutim, većina toga zapravo predstavlja samo nominalnu sukladnost Pravnici ili računovođe naprosto se žele pobrinuti da oni ne budu pravno izloženi u nekoj transakciji, a zapravo ne idu za time da zaustave tok nezakonitih sredstava. Ako mi dopustite, ja ću vam iznijeti jednu analogiju e, koja je možda pomalo nategnuta, a riječ je o karticama za iskrcavanje e, kod stranaca u SAD-u. Možda se ne sjećate, ali jedno od pitanja koje vam se postavlja prilikom ulaska u zemlju jest je sljedeće. Jeste li terorist, nacist, jeste li ikada sudjelovali u genocidu? Uvijek mi se činilo neobičnom da je netko umješan u genocid i da to pritom prizna u običnom formularu. Vjerujem da je stopa priznavanja putem ovog formulara bila prilično niska. A paralela je sljedeća. Postupak poznavanja stranaka koje koriste posrednici e, zapravo ovisi o dvije stvari. O prijavi same stranke i o nadzoru ili izostanku nadzora od strane profesionalnog savjetnika. Kada je riječ o bilijunima dolara koji su ukradeni u posljednjih pet godina, većina ih je negdje oprana i e, uložena u najrazličitije kategorije imovine. Dakle, što mislite, e, koliko ima spisa o strankama u različitim bankama, e, odvjetničkim uredima ili računovodstvenim tvrtkama pod rubrikom e, izvor, dakle, koje imaju pod rubrikom podrijetlo sredstava navedeno krađa ili mito? Pretpostavljam niti jedan. Dakle, jedina zapravo linija obrane je, su profesionalni savjetnici, koji se pak nalaze sami pred dilemom. Hoće li odbiti posao na temelju unutarnjeg osjećaja premda e, i moralnog kompasa, premda pred njima zapravo ne postoji nikakav službeni dokaz da nešto nije u redu, ili će e, naprosto prihvatiti posao. Zašto ga ne prihvatiti ako nema nikakvih dokaza da nešto nije u redu? Okretanje glave na drugu snagu, na drugu stranu je vrlo česta pojava. Većina financijskih posrednika nisu kao Jeffrey Tesler, ali većina njih zna da nije sve sasvim u redu, ali budući da se ne osjećaju izloženima, prihvatit će posao jer im se pruža prilika za laku zaradu. Jedan e, Recentni primjer iz SAD-a to savršeno opisuje. U siječnju 2016. godine Global Witness je objavio izvješće pod nazivom Spuštanje ljestvice, e, gdje, koje je prikazano u emisiji 60 Minutes. Tijekom istrage jedna osoba predstavljena e, kao savjetnik Afričkog ministra za rudarstvo htjela je prebaciti milijune dolara novca sumnjivog podrijetla u SAD kako bi kupio mlažnjak i jahtu. Susreo se sa 13 njuških odvjetnika i samo ga je jedan odbio. Od tih 12, e, e, dakle, njih 12 je zapravo bilo spremno pomoći tom afričkom ministru da prebaci novac u SAD, a jedan od njih je bio i predsjednik Američke odvjetničke komore. Dakle, postavlja se pitanje na koji način se to može kako se može okončati ova praksa i kako ukinuti računicu za financijske posrednike. Pa naprosto to treba postati loše za njihovo poslovanje. Dakle, oni bi trebali osobno osjetiti sankcije na neki način kako bi dva put promislili prije nego što se ponovno odluče na takvo što. Dokle god je namjerno zatvaranje očiju dovoljna obrana za financijske posrednike, ovaj problem će se nastaviti. E, mala kazna za osobu ili tvrtku e, u kombinaciji sa, dakle, zapravo još uvijek znači da je trošak manji od dobiti. I to je ono što treba promijeniti. Hvala lijepa gospodine Hall. Mislim da smo saznali danas za čitav niz novih aspekata i zasigurno ćemo moći nastaviti o tome razgovarati i na drugom dijelu, jer isto tako ne bih sada napravio sažetak, e, već bih odmah otvorio raspravu. Imamo sada cirka sat vremena za raspravu. Kao prvo, riječ će dobiti e, oba su izvjestitelja i gospodin Kofod će biti prvi, a zatim gospodin Ježek. Izvolite, e, e, pet, minuta, slotovi od pet minuta i molim vas da precizno kažete vaše pitanje i kome, ga usmjeravate. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, hvala svima na panelu. Poslije ću svakom od vas jedno pitanje. Kao prvo gospodinu Pelenu jedno pitanje. E, kada biste mogli nešto više reći o tom novom dilu kojeg ste spomenuli, dakle kako Europska unija, naše zakonodavstvo, naše politike mogu doprinijeti da taj novi dil proradi, posebice što se tiče finanskog inženjerstva i arbitraža, ste rekli da su to sada e, najnoviji najnovi gorući problemi. Zatim, e, pitanje za Brooke Harrington. Zanima me čuti vaše iskustva tijekom studija na terenu. Mislim, panamski dokumenti su samo prehladnjaka, to svi znamo. Možete li reći nešto više o drugim iskustvima, o e, kamarskim otocima, drugim mjestima? Mislim, vi ste im svijeta provodili vaše studije na terenu, pa ako biste mogli nešto više reći o tome, jer mislim da bavimo samo panamskim dokumentima, nego nas zanima i šira slika. I zatim, e, najzadnje u holu jedno pitanje. Vrlo zanimljivo, hvala vam lijepa. Neki od nas su govorili da posljedice koji sudjeluju u svim tim aktivnostima bi na kraju trebali biti izloženi riziku da izgube svoju radnu dozvolu. To bi bila velika kazna za njih, a moglo bi biti odvraćajuće sredstvo za dalje posrednike da se opuste u to. Bi li to funkcioniralo po vašem mišljenju kada bi imali E, neko tijelo koje bi moglo oduzeti im radnu dozvolu ako vidimo da se oni iznova u te ilegalne aktivnosti upuštaju i pomažu svojim klijentima. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Pelan, izvolite. Pitanje nije jednostavno. Ja nisam do sad sudjelovao u ovakvom jednom saslušanju, ali bio sam prisutan na mnogim sastancima gdje su bili prisutni predstavnici industrije, gdje smo raspravljali, ljudi poput nas su bili tamo i e, čini se kao da smo u paralelnom svijetu. Neki govore o izbjegavanju poreza, utaji poreza, kao e, o nečemu što se odvija u okremim razmerima. A zatim bi predstavnici industrije došli, i doći će vjerojatno i ovdje i predstavit će jedan potpuno drugačiji svijet, da je svijet jako reguliran, da su stvari u temelju zapravo dobre, da zapravo imamo i pretjeranu regulativu. Dakle, svi živimo u tome. I zbog toga su regulative često eh, vrlo suprotne jedno od drugih. Ovaj dil tražim prije svega za industriju kad kad pitam nekoga iz industrije, pa ajmo zajedno organizirati neke odbore, mislim oni mi govore o offshore aktivnosti, meni je sve što se tiče offshore aktivnosti negativno, primjerice koriste se tehnike takozvane sindikacije, to su recimo tehnike koje bih ja uspio prihvatiti, ali moramo to pobliže pogledati i vidjeti što možemo zadržati, a čega bi se trebali riješiti. Dakle, trebali bismo imati razgovor i raspravu i to je taj novi dio u smislu da Umjesto da vi nama namećete pravila, zato što se vi pravila ne pridržavate, mi ćemo s vama razgovarati, ali vi kao prvo trebate priznati da postoji problem. Ako ste spremni to napraviti, onda možemo zajedno naći rješenje za problem. A mi ćemo zauzvrat se pobrinuti za to da ćemo imati e, centraliziranije propise. I do sad to nismo imali, nismo nikad imali takav odnos. Hvala vam, profesore. Izvolite. Da odgovorim na vaše pitanje o drugim iskustvima tijekom studije. Bilo bi korisno kada bih mogla vratiti e, svoje prozirnice natrag na zaslon, ako to traje predugo, možda prvo predam je Danielu pa ću se vratiti na moj odgovor. Da, hvala vam lijepa. Ja imam jednostavno pitanje, za razliku od Ronena. Bili, e, to bila velika razlika kada bi posljednici izgubili jednu dozvolu? Da, mislim da da. To je pitanje ekonomije kolika bi primjerice bila pristojba da se nešto strukturira i tu bi Bruk rekla pa to je tehnički u skladu sa zakonom, ali ne slaže se sa duhom propisa. Mislim da ono što treba napraviti je e, individualno se s njima obračunati, a ne sa cijelom industrijom. Ako oni zarađuju toliko i toliko, treba i kazna biti primjena tome da, tako da im se to ne isplati. Dakle, ili će to biti Um, oduzimanje pristojbi ili oduzimanje radne dozvole. Dakle, sam posrednik treba misliti na taj način da ne želi se time baviti. Postoje analogije sa <clears throat> zakonom uh, FATKA u Sjedinjavačkim državama. To je bilo sredstvo za borbu protiv korupcije. I to sredstvo je bilo učinkovito, djelomično zbog toga što su neki viši izvršni uh, direktori za koje se ispostavilo da su krivi za korupciju, oni su e, osobno završili pred sudom i e, nametnute su im ogromne financijske sankcije. Znam e, iz mog iskustva da su onda krenuli drugačije razmišljati. Hvala vam lijepa, izvolite, imate ovdje vašu prezentaciju, da, samo se, da se nastavim na ono što su rekli Ronan i Daniel. Jedna od stvari koju sam našla je to da mnoge financijske tvrtke više ne žele uzeti klijente iz jedne američke države. Ako imate njihovu putovnicu, onda nećete dobiti usluge upravljanja imovinom zato što ste preskupi i prerizični za takve tvrtke da vas uzmu kao klijenta. Dakle, to radi u tom smislu. Da odgovorim na lijepo ovo pitanje. Vi ste spomenuli diljem svijeta. Ja sam to rekla zato što taj svijet kojeg proučavamo, upravljanje imovinom kroz panamske dokumente, zapravo je ekosustav, poput podzemnog ekosustava, gdje svaki dio zauzima posebnu sferu. Dakle, sve te razne jurisdikcije koje tu vidite, koje su navedene, bilo da se radi o Singapuru, Kajmanskim otocima ili nečem drugom, oni nisu u izravnoj e, borbi jedni s drugima. Oni ne pokušavaju ukrasti se međusobno klijente i nuditi iste usluge, ne. Oni se specijaliziraju za određenu nišu u tom ogromnom svijetu. Kao kada imate recimo ribe i morske pse, svakome ima svoju ulogu i svi mogu preživjeti ako imaju uzajamno pogodan dogovor među sobom. Dakle, ako vas zanimaju e, jurisdikcije, samo jurisdikcije, onda nećete vidjeti e, celokupnu sliku, dakle da je to sustav. Možete sada iz toga isključiti Panamu, kada bi sada na neki način eh, učinili da Panama izađe iz tog eh, biznisa upravljanja imovinom, ništa se bi zaustavilo, sve bi se nastavilo kretati. I što se onda događa u tom složenom ekosustavu su strukture poput ove. Dakle, eh, tu na tom grafikonu možete vidjeti da imate jedan sustav poput jedne srednjovjekovne utvrde sa više razina zaštite i obrane. Tu imate vašu E, riznicu, vaš, vaš podrum i tako dalje. I najvjerojatnije će e, primjerice e, pitanje za jahte otići u jednu drugu jurisdikciju nego pitanje umetnina. Tako morate gledati na taj na tu širu sliku. Da, hvala vam lijepa. E, nismo mi tu mislili samo na Panamu. Jasno je da taj sustav međusobno funkcionira i ako se smanji e, jedna porezna oaza, onda će se otkriti neka duga ili će se pak neka duga povećati. To je potpuno jasno. E, su izvjestitelj Petr Ježek, izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući, dobro jutro. Imam pitanje za profesoricu Harrington. Kada se radi o posrednicima, kako e, banke i odvjetnici surađuju e, u zastupanju klijenata. Nakon svih ovih otkrića, nakon pojačanih napora da se cijeli taj sustav dovede u red, vidite li već ili možete li se zamisliti kako e, sudionici iz tog sustava pokušavaju promijeniti taj sustav, detalje neke izmijeniti kako bi bili dalje korak ispred nas? i pitanje je upućeno direktoru Hallu. Vi ste ponovno naglasili da samo izvještavanje je samo od ograničene koristi. Naravno, transparentnost, razmjena informacija, sve je to važno, ali mene bi zanimalo imate li na umu neku drugu specifičnu mjeru koja bi nam mogla pomoći u ovom području, a da istodobno E, ne zadiremo e, nerazmjerno u građanske slobode. Hvala vam lijepa. Hvala, izvolite. Hvala vam na pitanjima. E, da se prvo odgovorim na drugo pitanje, kako bi stručnjaci promijenili taj sustav. Sukladnost s propisima je jako skupo za njih. Bogati ljudi traže mnoge usluge, neke mnoge usluge gdje se treba njima baviti 24 sata dnevno i cijeli tjedan. Ja sam e, čula da se od vrlo stručnih financijskih ljudi traži da se primjerice pronađe e, neki jako dragocen nakit koji je neki klijent izgubio u restoranu na drugom kraju svijeta. To je jedan primjer, ali to je kao da ste gotovo dadilja e, za jednu jako, to je dadilja jednoj jako neodgovornoj osobi. Ako uz to dodate i trošak za sukladnost popisima, onda je profit na tržištu jako mali i zbog toga primjerice mnogi upravitelji imovinom ne žele se baviti američkim klijentima jer bi im bilo nemoguće profitirati od njih. Što je dobro za vas kada biste vi napravili jednu europsku verziju FATKE, kao što je ono rekao, to bi bilo dobro jer onda bi e, ti posljednji zajednici e, počeli e, okretati leđe i europskim klijentima i zatim bi se situacija e, dosta požustila. Što se događa tipično? Pa postoji jedna osoba koja sve to pokrene, Dakle, osoba koja želi koristiti offshore aktivnosti neće googlati taj pojam. Oni će početi od nekuda. I najvjerojatnije će već imati nekog savjetnika u kojeg imaju povjerenja. To može biti odvjetnik ako osoba živi u nekoj državi gdje se odvjetnik pridržava odredbi povjerljivosti, jer onda to toj osobi može reći bilo što i to sve spada po taj dogovor. I onda će vas najvjerojatnije ta osoba proslijediti, ako mogu tako reći, pozivnoj mreži savjetnika i onih koji E, onda e, to iniciraju. Oni nisu podzemni u tom smislu da su obično to etablirane tvrtke i etablirani slučajci, ali to su ljudi ili tvrtke koji nisu poznati e, ljudima koji ne traže baš ovakve vrste usluga. Hvala. Tko želi to nadopuniti? Gospodin Holly, zatim gospodin Palen. E, hvala na ovo pitanje. Nažalost, nema lakog odgovora. Pitanje izvješivanja zapravo zahtjeva određenu dozu zdravog e, razuma sa strane savjetnika. Kako se možemo popraviti? Pa, osim izlaganja savjetnika objektivnom e, testu, što razumijem da bi bilo teško u ovom trenutku, pa pravne tvrtke tu postupaju na različite načine, dakle, E, izdaju vanjska izvješća koja se na izgled pridržavaju zakona, koja služe tome da pokazuju da na izgled poduzimaju korake, ali su beskorisne. Ja sam promatrao financijske ustanove koja su imale vlastite interne službe za pridržavanje zakona ili su e, tražile vanjske podizvođače koji će izraditi takva izvješća i na taj način im ograničavaju e, proračun za takva izvješća koja onda završaju u nečijoj e, ladici i koja služe tome da se zapravo zaštite. Jedino što možete učiniti jest e, retrospektivno sagledati stvari i nastojati to shvatiti. Kao donositelji zakona trebate se pobrinuti za e, sagledavanje prošlih primjera takvog e, igranja sa zakonom, e, jer rekli smo da je to više e, dolaženje, na ivicu zakona. Hvala, profesor Palan. Želim se nadovezati na pitanje o odvjetnicima i tu se zaboravili knjigovođe. Uvijek pitam svoje studente što je Goldman Sachs. Prema e, vlastitoj definiciji u SAD-u Goldman Sachs se sastoji od 3600 tijela, 1600 u SAD-u, ostatak izvan SAD-a, ali uglavnom 3600 tijela je mali broj, jer ispod toga imamo e, cijelu šumu takozvanih e, tijela posebne namjene i procjenjuje se njihov broj na 25 do 30 tisuća različitih subjekata. Postoji različiti razlozi za to, od kojih je većina legitimna, ali isto ta se tijela bave financijskom arbitražom, poreznom arbitražom i tako dalje. No ko je ustrojio takvu složenu strukturu od 3, 4, 5 tisuća subjekata? To su knjigovodstvene firme, netko poznaje tu strukturu, a to su knjigovođe i postoje takozvane e, step knjige, step bukovi. Dakle, tu imate E, to poduzeće koje postoji u tu i tu svrhu i tako dalje. To je sve navedeno u knjigama i onda stranka ili knjigovođa se obrati odvjetniku da provjeri je li to legalno. Dakle, imate tu potvrdu da su svi legalni, dakle, da su na pravoj strani zakona, tako to funkcionira, ali računovođe su doista vrlo, vrlo značajne u svemu tome i razgovarat ćemo s njima u sljedećem dijelu saslušanja i siguran sam da će me, e, u potpunosti proturiječiti. Hvala lijepa, sada smo malo prekoračili e, vremenske slotove za dva su izvjestitelja. Sad imamo govornika u ime kluba zastupnika, kako prvo Ludek Nidemar u ime EPP-a. E hvala vam lijepa i hvala na dolasku. Ovo je zanimljivi dio sastanka odbora PANA. Imam pitanje za profesora Palana. Rekli ste da ste skeptični u vezi sa određenim inicijativama OECD-a, naročito u vezi sa otkrivanjem vlasnika bankovnih računa. Jesam li dobro shvatio i smatrate li da će to imati samo ograničeni pozitivan učinak i kako tome doskočiti? Zatim za profesoricu Harrington u mreži kako upravitelji imovine kontaktiraju sa strankama, zato jer oni nastoje sigurno u određenom trenutku prikriti stvarne vlasnike i kojim se strukturama služe. Iz vaših odgovora vidim da smatrate da je trust naj opasni oblik upravljanja imovinom, dakle koji bi vaš savjet bio europskim zemljama kako riješiti pitanje trastova izvan njihove jurisdikcije? I pitanje za gospodina Hola. Na početku izlaganja rekli ste da određene jurisdikcije namjerno stvaraju određene instrumente koji se koriste u svrhe prikrivanja imovine. Iz vašeg iskustva koje se jurisdikcije koriste i koja sredstva se najčešće pojavljuju u vašim istragama? Profesor Kalan, izvolite. Pa, OECD je politička životinja, dakle mora se kretati u političkom svijetu i imamo neke članice, Luksemburg, Nizozemska, Ujedinja Kraljevina, Irska, tu OECD se mora snalaziti u njihovom političkom svijetu. OECD nastoji izraditi univerzalna pravila i prisiliti zemlje da se njih pridržavaju. No to je teško, to traje već 20 godina, no mislim da neće dati rezultate. Alternativan pristup koji je mogući je sljedeći. Dakle, e, svijetom e, dominiraju četiri diva SAD, e Europska unija i e, Kina i Sudetska Indija. Ako, nitko, e, ako itko od njih nametne svoja pravila, ne morate ustrojiti onda globalna pravila za koje je e, teško pregovarati i za koja su potrebni brojni kompromisi. Dakle, treba uzeti pravila velikih sustava SAD-a ili Europske unije. Možda sa Trumpom će biti teže, ali ako ti divovi surađuju, onda će se situacija pojednostavniti. Hvala. profesorice Harrington. Hvala, gospodine Niedermayer. Kada upravitelje imovine eh, prikrivaju stvarne vlasnike? Pa, uglavnom uvijek. Kada ne rade to, pa možda kada e, njoj o vlastitom novcu u offshore kompanijama. Dakle, to je prva preokupacija upravitelja imovine, zato jer se cijeli sustav e, oslanja na netransparentnost, ako ne i na tajnost. Evo, imamo ovaj dijagram koji spaja te tri strukture, trastove, zaklade i korporacije. Mislim e, da je uobičajeno da ta tri instrumenta dolaze zajedno i to također prikriva identitet stvarnog vlasnika. Zašto će trastovi postati sve popularniji? Ako zagledamo e, ono što je uslijedilo nakon panadskih dokumenata, možemo uzeti podatke koje je e, objavio i vidimo podatke koje je objavio Mosek Fonseca i druge e, zaklade, zato jer zaklade imaju obvezu izvješćivanja i tu se nešto mora negdje registrirati čak e, kad imamo e, lažne ravnatelje, direktore ili stvarne vlasnike, imamo papirnati trag, no E, Trust je jednostavno sporazum koji se zabilježi na jednom papiru koji onda završi u sefu računovođe ili odvjetnika i to je to i nećemo nikad saznati za to. I ako e, sagledamo podatke o trastovima možemo e, priznati popis trastova, ali nakon toga najlazite na zidi, nema ništa dalje. Hvala. Pa ja bih se nadovezao na eh, ono što je Brooke rekla o tome da su te jurisdikcije I Nije riječ da imamo jednu ili dvije pokvarene jabuke, nego one, oni djeluju kao cijeli sustav. Imamo različite, eh, problem u različitim jurisdikcijama i ono što se najčešće pojavljuje kada je riječ o eh, naplati dugova jest e, raspodjela rizika na više jurisdikcija. Dakle, imate tvrtku u jednoj jurisdikciji, banku u drugoj, e, onda sud u trećoj jurisdikciji i u tom trenutku ako ste e, protustranka trebate stvoriti problem suprotnoj strani. Dakle, u nekim jurisdikcijama za neke neće biti skandalozno reći, recimo ako uzmemo e, kukovo otočje ili e, Sešele, dakle, tu često vidimo neke jurisdikcije koje nisu na e, popisu Transparency International, no E, one preferiraju ipak um, sudske jurisdikcije u Venezueli ili drugdje. No zapravo pitanje nije koja je loša jurisdikcija. Dakle, e, ako izuzmemo panadnu iz globalne situacije, ništa se neće promijeniti. Jednostavno je to čitav postupak. Hvala, kolega Juan Fernandez Aguilar za demokrate, Izvolite. Thank you, Mr. Chairman, and would go to Mr. Daniel Hall. Thank you for being here. Thank you to all Hvala, imam eh, pitanje za gospodina Hola i hvala vam na dolasku i zahvaljujem svim panelistima. No, eh, vaše tvrdnje, gospodine Hall, i također eh, vaši vaša biografija, vaš životopis koji opisuje vaše iskustvo i vaše znanje i vaš pristup cijeloj ovoj stvari. Dakle, tu izričito stoji da je e, cijeli slučaj Paname nešto što vas e, nije iznenadilo, nas jest iznenadilo, ali vi spominjete određenu narativu, način na koji pravni, porezni savjetnici, računovođe, odvjetnici ostvaruju zahtjeve stranaka kroz trastove, zaklade kroz paravan tvrtke koje na izgled poštuju zakon, no oni svi zapravo izbjegavaju zakon ne samo da izbjegavaju duh zakona, nego i cijeli sustav. I treba biti zapravo eksplicitni jer na kraju vašeg izlaganja rekli ste da je jedini način da, da se taj sustav suzbije jest da se spriječe toliko velike zarade, no to konkretno ne potkrepljujete. Dakle, kažete da bismo jedino trebali ograničiti njihov rast. Dakle, kako bismo konkretno mogli rasvijetliti postupke savjetnika i odvjetnika u ovim slučajevima i kako možemo odvratiti stručnjake od toga da promiču planove agresivnog poreznog planiranja i izbjegavanja poreza i treće kako možemo razlikovati između prava savjetovanja odvjetnika i toga da oni ne zlorabe taj sustav i da ne idu na štetu etike, profesije. U redu, hvala vam lijepa. Pitanje je upućeno gospodinu Holu, a dva i pol minuta smo već e, iskoristili za pitanje. Izvolite. Dakle, kako jednim potezom e, riješiti sve probleme svijeta? Pa tu ste se dotakli čitavog niza pitanja iz vlastitog iskustva. Naravno, govorimo o pojedinim e, predmetima gdje sam e, pokušavao naplatiti dugove od stranaka koje su primale savjete od računovođa i odvjetnika. Izazov koji je pred vama jest vidjeti jesam li ja onaj koji progoni ne platiše ili nacionalna porezna uprava, no treba se usredotočiti na sami predmet, na E, osobu ili korporaciju koja nastoji izbjeći obvezama i da će se progoni događati i dalje u budućnosti, no tamo gdje bismo mogli svi poboljšati stvari i tamo gdje vas molim da razmotrite političke reforme jest sljedeće. Dakle, kada prepoznate sumnjivo ponašanje ili kršenje zakona, trebate se usredotočiti na stručnjake koji su to uključeni i treba im nametnuti određene obveze. Treba razlikovati između onoga što je rekla Brooke, a to je sljedeće. Dakle, ja ne namećem moralne obveze van onoga što predviđaju pravne obveze ovih posrednika. Većina upravitelja imovine su kreativni pridržavatelji zakona. Dakle, oni ostaju ono slova ne duha zakona. Tu ne možemo ništa učiniti, ali osobno mislim jest da tome jedino možete retrospektivno pristupiti, ne samo retrospektivnim sankcioniranjem, nego prepoznati slučajeve u kojima se ne slažete s time kako su se stvari odvile i vidjeti e, što se moglo učiniti drugačije, kako izgledaju zakoni. To je globalni problem. E, panamski dokumenti ne upiru prstom u određene e, pokvarene jabuke koje zlorabe sustav. To je veliki sustav i mnogi to koriste. Dakle, što god da se dogodilo, jesu li to e, javni tužitelji koji djeluju u pojedinim zemljama, jesu li to sudovi e, koji prepoznaju takva ponašanja, jesu li to e, upravna tijela koja upravljaju bankama, odvjetnicima i tako dalje. Kada god vidite profesionalce koji se ne ponašaju po slovu zakona, onda ih treba napasti. A kada vidite one koji djeluju unutar e, slova ali ne duha zakona, onda treba izmijeniti zakone. Idući go gospodin e, profesor Bernd Luke e, za EKR. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući goću na njemačkom. Moje prvo pitanje upućeno je gospodinu Palanu vi ste iznijeli tri kategorije tehnika, dakle e, tajnovitost, arbitraža i financijsko inženjerstvo i zatim e, izvedenice. Ja nisam shvatio ovaj treći dio i stoga me zanima zašto su izvedenice kao financijski instrumenti e, instrument <clears throat> za izbjegavanje poreza, utaju poreza ili pranje novca ili nečeg drugog, kada su to legitimni financijski instrumenti. Isto tako još jedno pitanje upućeno vama, gospodine Palanu, to jest profesorici Herington. Vi ste se oboje založili za to da se posrednike, dakle upravitelje imovinom, e, stavi u samu srž naših politika i da se tu izrade neki novi poticaj za njih. Rekli ste trebaju priznati da postoji problem i zatim ćemo smanjiti razinu e, propisa. Ali meni nije jasno kako bi e, to moglo kompenzirati upravitelj imovinom za posao koji bi im se onda uslijed toga urušio. Dakle, kako onda ti upravitelji imovinom mogu zarađivati od toga kada smo mi svjesno e, razbili jedan vrlo profitabilni biznis za njih i kako, kako onda imaju drugačije e, polje djelovanja, gdje mogu raditi ako se ovaj dio njihovog posla urušim. To mi je bilo zanimljivo, ali rado bih čuo vaše e, detaljnije mišljenje. Isto tako, uopće niste govorili o repatrizaciji. Amerikanci imaju globalni porezni sustav i računaju na to da će se e, sve ono što se plaća kao porez u nekom drugom dijelu svijeta u jednom trenutku repatrizirati i naplatiti u SAD. To se čini kao neka igrica, ali u principu Amerikanci imaju povjerenje u to da će se na neki način taj novac jednom vratiti u naše područje oporezivanja. Dakle, zanima me da li je e, repatrializacija također nešto gdje onda e, porezna tijela mogu prikupiti natak te poreze ako taj porez e, nije bio po njihovim instrukcijama prije. Hvala lijepa. ako nemate ništa protiv, ja ću se usredotočiti na prvo pitanje, a Bruk će se onda nadovezati i razjasniti situaciju. Postoje dvije akademske publikacije o izvedenicama, swapovima i izbjegavanju plaćanja poreza. Postoji američka studija iz 2012. godine koja procjenjuje da je da se posredstvom izvedenica u SAD-u može zaraditi oko 100 e, milijardi dolara godišnje, što je dvostruko više od dobiti putem pokazatelja FUCI 1000. Dakle, porezi se naplaćaju prije sklapanja e, poslovnih prilika. Međutim, kada je riječ o izvedenicama i svopovima, mogu se mijenjati rokovi, moguće je mijenjati lokaciju sklapanja posla i moguća je odgoda praktički u nedogled. Dakle, nekakav poslovni dil se može mijenjati, dakle, može se mijenjati vrsta dobiti na način da naprosto nestane. To zapravo spada u jedan drugi svijet, monetarnu politiku, bankarstvo. Ljudi koji se bave poreznim pitanjima ne razumiju se dobro u financije. Međutim, jasno mi je da ako se e, pomoću swapova mijenja rok kada e, dođe do neke transakcije koja oporeziva, onda se stvari bitno mijenjaju. I tko zapravo nas financira? Pa vi u Europskoj uniji, tako da drago mi je zbog toga. Profesor Loke, ja se ispričavam, ali E, vaš e, govor na njemačkom i prijevod na engleskom bili su toliko brzi da nisam uspjela popratiti vaše pitanje. Možete li ponoviti, molim vas? Da, pokušat ću na engleskom. Pa zapravo me zanima struktura za poticajnih mjera. Dakle, što se tiče e, vašeg prijedloga da se usredotočimo na upravitelje imovinom. Dakle, oni trenutno ostvaruju dobit od ovih aktivnosti koje kritiziramo. Ako ih dobijemo na svoju stranu, i uspijemo uspostaviti s njima suradnju, e, postavlja se pitanje kako će oni ostvariti dobit, kako će ostvariti dobit budu li surađivali s nama. A drago mi je, ipak sam razumjela nešto od onoga što ste rekli na njemačkom. Kao što sam spomenula, marže, e, profitne marže u industriji su vrlo slabe, tako da zapravo zahvaljujući FATKI bilo je potrebno samo malo da se to promijeni, tako da bi možda nešto slično u Europi moglo promijeniti situaciju onih koji imaju europsku putovnicu. Da kako tu bi još uvijek e, ostali Rusi i ljudi iz e, bivših satelitskih zemalja Sovjetskog saveza, ljudi iz Azije i Latinske Amerike ili Afrike, možda nećete njih moći obuhvatiti u, taj, u tu suradnju. Trenutno oni zapravo ostvaruju dobit na dva načina ili e, dobivaju postotak od imovine kojom upravljaju, recimo 15% kao što je Daniel spomenuo, a neki imaju fiksne naknade. Neki od onih e, s kojima sam razgovarala e, imaju samo 12 obitelji, ali su multimilijarderi. Dakle, za uspostavu korporativne offshore kompanije to može koštati 70 e, tisuća dolara, ali to e, je samo dakle, naknada, individualna naknada. Ta transakcija može trajati nekih mjesec dana. Kada bi to bilo e, skuplje, možda bi odvratilo sve Evropljane. Good. Thank you. Uh, U redu, hvala. Imamo se za 6 minuta i 30 sekundi. Sljedeći, sljedeći na redu. Sljedeća na redu je Majte Ruiz iz kluba zastupnika ALDE. Hvala svima koji su uzeli riječ. Dakle, komentari su bili iznimno korisni. Mislim da mi moramo razmisliti o europskoj fatki i o tome da se povećaju troškovi za aktivnosti financijskih posrednika. Rekli ste da je važno razmotriti mogućnost e, ne samo međunarodnih normi, nego da trebamo djelovati i na našoj razini. Ja imam još jedno pitanje kao nadopunu e, na ono što ste rekli. Bi li bilo dobro da države članice kvalificiraju ovakve aktivnosti kao kaznena dijela. Dakle, riječ je o koruptivnim aktivnostima financijskih posrednika. Na taj način bi se mogle nametnuti stvarne e, materijalne sankcije, a e, čak i uz mogućnost uvođenja zatvorskih kazni. Dakle, bili takav zakon mogao e, obeshrabriti ovu vrstu aktivnosti. Hoćete li vi uzeti riječ? Izvolite. Izvolite, gospodin Ho. Pa, mislim da je ovo uistinu fascinantna ideja i mislim da bi vjerojatno dala rezultate. Dakle, ideja da imamo evropsku fatku je zapravo dobar početak. E, ne slažem se u, potpunosti s onime što su rekli kolege na panelu, a to je zbog stranaka s kojima ja surađujem. E, trošak, troškovi savjetniku, dakle ako se e, povećaju troškovi, oni će samo naplaćivati više tarife. Dakle, što se tiče vršenja pritiska na financijske posrednike, mislim da ta jedan ekonomski vid pritiska može biti koristan. Međutim, zakoni koji bi zapravo to kvalificirali kao kazneno djelo dali bi bolje rezultate. Mislim da bi to bilo učinkovito. E, to je pomoglo da se poboljša pridržavanje zakona temeljem, temeljem patke. I dakle, mislim da vi to želite postići, ali to nije lako. Hvala. Hoće li netko nešto nadodati? E, pa nisam sigurna je li prijetnja zatvorskom kaznom upraviteljima imovinom nešto što bih navelo da promijene ponašanje. Možda bi to bio slučaj za one koji se nalaze u Europi, a možda bi naprosto premjestili svoju djelatnost izvan Europe. Mnogi od njih već imaju sjedište na otočju Kajman ili Kuks. Kuk. Dakle, isto tako mnogi su se već premjestili na istok. Oni su se inače vrlo često imali sjedište u Švicarskoj, Luksemburgu, Ujedinjenoj kraljevini i sada se polako premještaju na istok prema Singapuru. Dakle, E, zatvorske kazne, potencijalne zatvorske kazne mogli bi samo povećati taj trend. Hvala. Sljedeće pitanje može postaviti gospodin Miguel Viegas iz kluba zastupnika GUE. Gdje je on? Izvolite. Hvala. Ja imam dva kratka pitanja. Kao prvo jedno pitanje za gospodina Palana. Zanima me je li nužno ojačati upravnu sposobnost poreznih uprava i e, tijela za kazneni progon za e, kazneni progon dijela pranja novca i porezne utaje. Dakle, postoje li dovoljna dostatna sredstva na raspolaganju i trebali biti proaktivniji E, zatim postoji još jedno pitanje koje je relevantno, a tiče se sukoba interesa. Dakle, postoji taj pojam dubinske analize, međutim, e, ponekad postoji sukob interesa. Dakle, ta tijela su u sukobu interesa sami sa sobom, između toga da obave dubinsku analizu i vlastite ko vlastitog interesa. E, Mislim da Izrael ima iskustva s time, možda bi nam to bilo korisno, da u rješavanju pitanja sukoba interesa. Hvala lijepa, ko ću krenuti, gospodin Pelan. Very, very important here. Što se tiče ovog pitanja kapaciteta, mislim da je to jedno vrlo relevantno pitanje. Nemamo ovdje točne podatke, ali to je nešto što proučavamo. Dakle, primjećujemo da se, da su se kapaciteti u državnim tijelima smanjili. I ako se sjetite uh, onoga što vam je Vruk objasnila, onda ćete shvatiti da su istrage izuzetno skupe. Porezne uprave će morati donijeti stratešku odluku o tome na koji način će trošiti sredstva. Kada je riječ o nekoj individualnoj korporaciji, tu je situacija bitno teža. E, uzmimo primjer Exona. Exxon je kompanija, međutim Exxon ima 60 e, različitih e, knjiga. I tu je potrebno imati uistinu biti kompetentan e, kako bi se čovjek snašao u tim u tim knjigovodstvenim podacima i zato mislim da je pitanje kapaciteta vrlo važno. Europske zemlje će vjerojatno morati e, ne e, više izdavati za obranu a, zbog Trumpa, ali mislim da će morati više izdvajati za, za ova pitanja. Hvala lijepa. Tko što još dodati? Ne, u redu. Onda prelazimo na sljedeće pitanje. E, zeleni govornik je gospodin Enes Utasun. Uh, Hvala vam lijepo. Imam dva kratka pitanja. Prvo pitanje za gospodina Hola. E, spominjali ste dakle poticajne mjere, mislim da je to vrlo korisno. Komisija također radi na javnim konsultacijama, tako da mislim da je to pozitivno ali prije svega moramo dobro shvatiti kako e, se ostvaruje dobit. Dobivali financijski posrednici dobit, e, da je li to određen postotak e, imovine, je li to nekakva fiksna tarifa. Dakle, mislim da je to ključno prije nego što se nešto kaže o poticajnim mjerama. Zatim, imam jedno pitanje za gospođu Harrington. Mi smo upravo objavili jedno izvješće, dakle riječ je o zelenima, i od 20 najvećih financijskih posrednika, među njima postoji 8 banaka, dvije konzultantske tvrtke, a ostalo su e, odvjetnički uredi i tvrtke. Je li to više manje proporcionalno i sukladno vašem iskustvu, da je dakle da 40% posrednika da su zapravo banke? E, i poklapali se to s vašim podacima. Ono drugo pitanje odnosi se na nadzor. Vi ste rekli da da se dakle zakoni provode na kompleksan način, odnosno da oni zapravo se pridržavaju slova ali ne i duha zakona. U nekim e, zemljama postoje problemi e, i u nekim, kada je riječ o nekim zakonima, postoje problemi s provedbom, posebno što se tiče zakona o sprečavanju pranja novca i zanima me tko zapravo vrši nadzor e, provedbe pravila od strane financijskih posrednika. Dakle, pitali ste kako se kakve su kompenzacije za upravitelje imovinom. Dakle, postoje oba oblika koja ste spomenuli, ovisno o tome o kojem je upravitelju riječ, ali ovisi i o, e, dakle, o tome kolika je imovina. E, dakle, to je jedan posto diljem svijeta, međutim segmentacija je dosta velika, dakle ima onih koji imaju između 1 i 5 e, milijuna dolara u, dakle, imovine koja se može ulagati. To su ljudi koji se uglavnom obraćaju bankama kao što je HSBC ili velikim knjigovodstvenim servisima. Oni najčešće zapravo daju postotak imovine kojom se upravlja, a e, ovisno o tome ili riječ o nekom posebnom projektu, u tom slučaju se može plaćati po projektu ima oko 150 tisuća ljudi koji imaju 30 milijuna ili više imovine. Oni najčešće pregovaraju fiksnu naknadu i vjerujte mi oni e, najčešće dobiju mnogo bolju pondu od ostalih ljudi. E, većina onih koje sam ja intervjuirala e, su odvjetnici, zatim knjigovođe, Dakle, ja bih rekla odvjetnički uredi i knjigovodstveni servisi, dakle da otprilike su podjednako zastupljeni. ali u istinu ih je, mi teško ući u trag. E, ne znam, e, dakle, spomenuli ste dakle, provedbu duha ali ne slova zakona, ali zapravo mislim da je situacija obrnuta, budući da su oni vrlo blizu slovu zakona, ali se ne pridržavaju duha zakona. E, što se tiče regulacije, to se može učiniti, ali, ali dosta skupo košte. Zato su e, Izraelci zaključili da je bolje da se ne ide za time da se pokreće kazneni progon, protiv svakog pojedinca, nego da se zapravo ih se obeshrabri putem raznih mjera. Ispričavam se, želim samo nešto reći. Koliko me je poznato, e, sve veće banke imaju e, dakle, svoje interne službe koje se bave planiranjem poreza i tu su zaposleni dobro plaćeni pravnici čiji je posao da smišljaju nove pravne praznine i da to onda prodaju. To je zapravo e, služba koja će zadaća ostvarivanje dobati, dobiti. I to je zapravo e, način da se zadrže stranke, jer veći dio aktivnosti stranaka nema nikakve veze s ovim o čemu razgovaramo danas. E, ne radi se ovdje samo o upraviteljima imovinom, to je jedna vrlo specijalizirana grana industrije. Većina banaka isto tako ima takvu službu. Hvala. E sad riječ ima David Coburn iz EFDD-a. Hello? Yeah. Uh, no one, please and gentlemen, I think wants to aid nitko ne želi potaknuti niti kriminalne aktivnosti, niti korupciju, ali mnogi se boje strateških vlada ili koruptivnih političara ovdje u Europi kao i izvan Europe koje će možda sada ili u budućnosti e, ukrasti njihovo teško, njihovo teško zarađeno bogatstvo. Nitko nije korumpiran i naslijedio bogatstvo. Neki napno rade da e, prikupe tu imovinu, žele ju zadržati i predati i djeci. Pogledajte što se nedavno dogodilo u Grčkoj, gdje su jako ganičili korištenje bakovnih računa ljudi, što je bilo za to da bi se zaštitio e, pokvaren euro i e, vlade kako u Grčkoj, tako i u Europskoj uniji i Europska unija već 20 godina nije dovela u red svoje knjige. Molim vas, e, dođite na pitanje. Neke nisu zaboravili što se godilo tijekom drugog svjetskog rata kada su se zapljenili, kada se mona zapljenila. Ne vjeruju svi Europske unije, ne vjeruju svi vladama i to s pravom iz iskustva. Evo sada pitanje, vrlo jasno kako da težimo to što trebamo ograničiti e, izbjegavanje plaćanja poreza i korupciju, a istodobno dopustiti ljudima da zaštite svoju teško zarađenu imovinu e, od nacionalnih i međunarodnih korumpiranih e, vlada koje se vode ideologijom. U Sjedinjeničkim državama je upravo došlo do revolucije. Tamo je odabran predsjednik Trump baš zato što ljudi nisu imali povjerenja u vladu i to se sada događa i diljem Europe. Postoje zabrinutosti a ja bih htio da ljudi mogu zadržati svoj novac, a istodobno da možemo iskoriniti e, prijevaru i korupciju. Hvala o Brexitu i o predsjedniku Trumpu. Danas nećemo govoriti, danas se bavimo stručnim i činjeničnim pitanjima. Da, ne znam. Izvolite, gospodine Palane. Uh, um, Vrlo rado ću odgovoriti na to. Mislim da postoji legitimni kriticizmi upućeni vladi i čak Europske unije, diljem država. Ali pitanje koje je po mom mišljenju ovdje važno je to jesu li neki ljudi samo zato što su bogati sposobni izbjeći taj problem, a drugi najveći dio samništva to ne može učiniti. Dakle, problem sa offshoreom ne tiče se samo vlada. Mislim, to trebamo kroz demokratski proces riješiti zasebno. E, glavno pitanje je zapravo Zagovarate li vi to da oni koji su bogati i imućni da mogu na neki način izveći problem i ostaviti sve ostalo drugima? I ako to ne zagovarate onda vaše pitanje zapravo danas nije relevantno. Mene zanima i promjena zakonodavstva također. U redu, kratki dodatak. E, komentari koji ste iznijeli zapravo e, su slični e, onom načinu na koji upravitelj imovina razmišlja o svom poslu. Ja sam u svojim pozivnicama rekla da mogu objasniti kako upravitelj imovinom vide svoj posao i zapravo mislim da je korisno razmotriti kako jednom upravitelju imovine izgleda svijet i e, nešto što čini se mnogi upravitelji imovina, imovinom vjeruje to da štite E, stvaratelje imovine od e, grimzivih i korumpiranih vlada. To je zapravo ono što ćete i naći ako prođete kroz e, dokumente koje se koriste za izobrazbu upravitelja imovinom. To spomenjem u svojoj knjizi. Ako vi kao zakonodavci i regulatori želite stupiti u kontakt sa tim posljednicima, morate znati kako oni razumiju. Dakle, oni često govore o klijentima koji nisu samo zabrinuti zbog toga da se oporezuje njihov teško zarađeni novac na legitiman način, već se boje isto tako inflacije ja sam razgovarala s jednom osobom u Argentini i ta osoba mi je rekla ja moram izvući novac iz ove zemlje zato što nam je inflacija 30% i vlada doslovce e, pri svakoj prilici zapljenjuje teško zarađen novac mog klijenta. A ako klijent e, na pošten način ispuni poreznu prijavu, onda svatko može E, otići na poreznu upravu sa 100 tisuća američkih dolara, može dobiti ime e, mojih članova obitelji e, i može nekoga od njih oteti. Dakle, tu postoji to pitanje sigurnosti. Dakle, po njihovom mišljenju oni rade ispravnu stvar. Ne radi se o tome kako da zaobiđu zakon. Ne, oni strašno zagovaravaju to da štite ljude koji doprinose radu društva i koji su ugroženi. Dakle, razmišljate o tome kako biste odgovorili takvim ljudima. Oni ne reagiraju dobro na to kada ih se gleda s visoka ili kada ih se smijava. Dakle, kako s njima stupiti u, odnos. Hvala. Mario Brgenco za ENF. Hvala. Profesore Palan, u našu raspravu uvrstili se jedan novi element koji smatram važnim, a to je tajnost. Možete li nam reći nešto više o ovim najvišim razinama, jest jer nesumnjivo je da u slučaju panamskih dokumenata smo samo zagrebli po površini ovog e, vela tajnosti koji prekriva sve ove postupke. Jeste li uspjeli nešto više saznati o razini tajnosti koju ostvaruju oni koji koordiniraju cijeli e, sustav koji odlučuje recimo o izvedenicama što ste vi vrlo uspješno povezali, povezali sa svime. E, kada je riječ e, o drugim panelistima, imam pitanje i za njih, i za profesoricu i za gospodina Hala. Dakle, tijekom vaših iskustava, tijekom rada i kontakata sa ovim eh, privatnim subjektima koji sudjeluju u zamrčivanju ovog kapitala, jeste li stekli neka druga saznanja koja bi mogla rasvijetliti način na koji se pere novac dobiven prodajom eh, droge i također iz drugih kriminalnih djelatnosti. Hvala lijepa, profesor Pavane. Ovo je bilo mnogo velikih pitanja, možda se usločim samo na neka pitanja, možda kolege mogu riješiti ostatak problema. Mislim da moramo, što se tiče koncepta, odvojiti e, taj novitost, e, netransparentnost i ostalo. Dakle, odredbe o novitosti trenutno su u padu i jurisdikcija poput Jerseya, Kajmarskih otoka, Delavera i drugih su iznijeli te odredbe, gdje zapravo se ne može naći tko je vlasnik nekog tijela. Stvori se struktura i čini se da neki lokalni direktor upravlja tom strukturom to jest nema poveznica sa stvarnim vlasnicima. To je, primjerice tako, eh, kod banaka, to je švicarska izmisla i drugi. Dakle, to je jedan oblik eh, tajnosti. Eh, druga razina je recimo netransparentnost. Ako pogledamo kompleksnu strukturu koju nam je Brook predstavila, neki elementi od njih tiče se tajnosti, dakle mm, za nešto ništa ne znamo, ali radi se i o tome da se stvore kompleksne strukture koje dovode do netransparentnosti. Vrlo teško je pratiti e, tu strukturu, slijediti e, i vidjeti tko radi što. E, mnogo međunarodnih pravila i propisa je doneseno i mislim da su bili dosta uspješni u tome da do neke mjere uklone taj veo tajnosti ona tajnost koja je postojala prije 10-15 godina, danas po mom mišljenju e, više ne postoji, e, barem je takav moj osjećaj. Zbog toga što to nije više moguće, e, došlo do povećanja netransparentnosti. Dakle, ako je teško realizirati tajnovitost, onda umjesto u dvije jurisdikcije vi vaš posao obavljate u 50 jurisdikcija jako je skupo istraživati sve to i jednom kada započete istragu, dakle u jednoj jurisdikciji izgubite se, izgubite trag kada idete iz jedne jurisdikcije u drugu. Dakle, vidimo da se e, tajnost sada pretvorila u netransparentnost, u složenost kao rješenje tog problema tajnosti, zato što smo se donekle obračunali sa problemom tajnosti. Izvedenice su potpuno drugačiji problem, to su financijski instrumenti koji nisu tajni, i tu nema ničega tajnog, ali radi se o tome da se koriste složene, e, kompleksne strukture i tehnike koje ljudi zapravo ne razumiju kako bi se e, to sve učinilo, taj, učinilo Mi sada počinjemo tek sa studijama i vjerojatno ne bankarske institucije, ne samo banke, isto tako ovdje preuzimaju dio tih aktivnosti. To mi smatramo. Hvala. Gospodin Hall, kratko jedna minuta. Vrlo kratko. Da se dotaknem zadnjih pitanja koje ste postavili, dakle kako da se borimo protiv e, financijskih tokova i kako da vidimo što se događa po pitanju pranja novca. Mislim da je američka vlada e, to dosta dobro napala na neki način. Dakle, ako ste, vi ovdje sa sjedištem u Briselu i ako nešto u američkim dolarima pošaljete u Singapur, u Latviju ili negdje drugdje, u neku banku, to ostavlja trag u Americi jer je došlo do transakcije u američkom dolaru. I mislim da je američka vlada iskorištavala te informacije da se bavi borbom protiv terorizma, primjerice borbom protiv pranja novca iz industrije drogom i tako dalje. I mislim da je teoretski moguće da Europska unija učini nešto slično kao i Amerika, da dakle tijela mogu onda pratiti E, transakcije koje su nominirane u e, eurima u drugim državama. To bi vam bio e, jako jak alat za borbu tu svega toga. Hvala. Zadnji govornik u prvom krugu je Markus Ferber, zatim imamo još dva govornika i četiri govornika u spontanom javljanju za riječ, ali nakon toga moramo krenuti sa drugim panelom. Izvolite Markus Ferber za EPP. Hvala vam lijepa, hvala na vrlo zanimljivim informacijama. Gospodine Paone ne biste Europu nazvali e, divom godostasom kada se radi o tome da se sklope sporazumi, ali ako pogledam situaciju u Europi, onda i mi u samoj Europi imamo nekoliko poreznih oaza i gospođo Harrington, to se vidjelo i na vašoj prezentaciji. Ako pogledam popis posrednika, e, nakon Hong Konga i Švicarske, tu imamo zatim europske države na tom popisu. Dakle, nisam siguran hoćemo li e, interno uspjeti brzo porazgovarati o e, europskoj fatki. I stoga me zanima ova direktiva o borbi protiv pranja novca, dakle instrumenti koje te, mi trenutno imamo, dakle za praćenje financijskih tokova primjerice ili i 12. akcijska točka akcijskog plana za borbu protiv BEPS-a, dakle vezano uz strategije za izbjegavanje poreza. Mislim da su to važni temelji. A drugo pitanje, e, gospodin Pavle, vaš model kojeg ste spomenuli, ako sam siromašan čovjek i ako e, dobijem neko bogatstvo, onda želim izbjeći plaćanje poreza, ali druga stvar je i ta da želim imati nešto od tog novca. Dakle, u jednom trenutku moram ponovno organizirati povrat tog novca. I u slučaju nasljedstva, primjerice nasljednici žele imati pristup novcu. Mislim, postoje razne situacije u kojima se ta novac želi vratiti natrag. Kako to onda funkcionira? Kako se onda to uspije isto tako napraviti, a da pritom porezna tijela to ne vide? Hvala lijepa. Ko će krenuti? Gospodin Pelen. Mislim da imate pravo. E, politika Europske unije bi to učinila težim, ali ja mislim da je to put naprijed, e, po mom mišljenju. Iako mnogi kritiziraju Fatku i znam da je osoba koja je rekla da je sudovao izradi Fatke, postoje nekoliko osoba koje to tvrde, ona smatra da je to bilo ilegalno što su učinuli u Americi, ali da je to ipak bilo jako uspješno. Trenutna prava e, obuhvaćaju određeno područje, ali nisu dobri za ono što vi pokušavate postići. Zatim, iduće godine će još nešto stupiti na snagu, a to je sporazum o automatskoj razmjeni. To zvuči fantastično, ali sad gledamo i koja je tehnika e, tu uključena u to, kakve su tehnologije, bojim se da to neće toliko dobro raditi. Ali to će biti e, mnogo snažniji instrument od svega onoga što trenutno Europska unija ima na raspolaganju. BEPS, mislim da je e, to sada u jednom prijelaznom stadiju. E, imali smo sustav, sustav je propao i e, onda zapravo je neko rekao ne, to je bio velik uspjeh i idemo sada u sljedeći uspjeh. Što se tiče BEPS-a, mislim da BEPS neće postići ono što treba. BEPS je usredotočen na korporativnu arbitražu, a postoji sad već e, i rješenje za slopove. Iz kompleksnih razloga koje ne mogu sada spomenuti, bojim se da BEPS neće postići svoj učinak, no to ne znači da je to kraj priče. Mislim da će OECD izdati i verziju e, broj 2 za BEPS, nakon što će naravno proglasiti to ogromnim uspjehom. Hvala vam lijepa, gospođo Harrington. Ja se slažem da će postizanje političkog konsenzusa u Europskoj fatki biti ambiciozan pothvat, zato što mnoge države imaju proturječne interese. Oni s jednom rukom ubiru plodove e, sustava, a s drugom, drugom rukom pokušavaju suzbiti druge države da rade isto i to neće raditi. A praktično gledano kako bogati ljudi koji koriste te usluge imaju pristup svom novcu? To je zapravo vrlo banalno pitanje. Evo samo tri načina koje mogu spomenuti. Ako vi stavite novac e, u, neko, neki offshore, na kamatske otoke preko posrednika, ali sve trebate plaćati račune i ne želite plaćati porez za ništa što vam se vraća kao novac. Ima nekoliko načina. Kao prvo ja mogu izravno plaćati vaše račune, mogu plaćati račun za privatnu školu vaše djece, dakle ništa ne ide putem vašeg imena. Zatim plaćam e, hipoteku na vaš dvorac ili zadnju ratu za vaš macenati. E, vi niste odgovorni za to, ja sam vlasnik toga i ja to plaćam. I vi nište tijelo koje je oporezivo u tom slučaju kao drugo. Ako želite baš gotovinu, onda e, vam se gotovina vraća kao nekakva vrsta naplate i onda ne plaćate porez za to. Zatim kao treće možete otići na bankomati podići 200 eura kad god vam to padne na pamet i to vam se neće oporezivati. I to je to. Gospodin Hall, hvala. Što se tiče e, nekoga tko živi u siromašnoj zemlji i e, odjednom zaprimi ogromno bogatstvo. E, pa neko će vam reći u banci da će vas to doći 10, 20, postotnih bodova i mislim da su banke sada vrlo već vijeste u to da premjeste novac, da dobiju za to pristojbu koja se zove skraćeno e, VIG, dakle kao neka perika i mislim da morate dugoročno promijeniti želju banaka da se s time bave. Hvala, onda u tom slučaju srdečno zahvaljujem našim panelistima, našim trima govornicima sve u svemu je 11 kolega moglo postaviti pitanja. Tri govornika su e, mogli odgovoriti na 9 ili 10 pitanja. Imali smo vrlo podonosnu razmjenu, imamo i e, vaše ovdje napismeno. Zahvaljujem vam. E, danji popis govornika i smo za riječ ćemo ostaviti na drugom panelu. Ne možemo s ovime nastaviti. Sada moramo krenuti u drugi panel. Ispričavam se s kolegama. Želim srdečno vama zahvaliti i napraviti stanku od tri minute, te pozvati sudionike iz drugog panela da mi se priduže ovdje. Hvala vam lijepa, mnogo ste nam pomogli. Please, we will start the second panel. A, molim vas, krenut ćemo sa drugim panelom. panel will now start. Sada ćemo krenuti sa drugim panelom. E, iskustva iz nacionalne perspektive, izlaganje govornika po 10 minuta. Nemamo tri, već pet govornika. I predlažem pet minuta svakome, dakle za prva dva i e, zadnjem govorniku deset minuta. Da. Kao prvo bih htio predstaviti govornike. Rupert Manhard. On e, je predsjednik odbora za borbu protiv pranja novca pri e, vijeću odvjetničkog komora pravnika Europe i Richard Frimston, on je član tog istog vijeća TCB skraćeno i stručnjak na temama koje su e, vezane uz oporezivanje, stvarno vlasništvo i aspekti offshore aktivnosti. A Rupert Manhart mi je rekao da će govoriti e, u ime njih dvoje. Zatim, kao druga imamo ovdje Wim Majsa, on je glavni izvršni e, službenik i Roger Kajzera koji je viši savjetnik za politike pri Europskoj bankovnoj federaciji. On je će vam predstaviti danas bankovnu profesiju. Hvala vam lijepa. I treći govornik je profesor eh, Štefan Veo. Eh, on je zadužen za globalne porezne politike, eh, radi u PVC-u, dakle PricewaterhouseCoopersu i govorit će u ime knjigovođa imamo e, udruženje knjigovođe Accountancy Europe za koje smo čuli da se danas nalaze u Madridu na razini e, odbora. Hvala vam lijepa profesor što ste ovdje s nama. Dakle, krećemo 10 minuta. Kao prvo, Rupert Manhart, izvolite. E, dobro jutro, mi smo ovdje danas u ime Vijeća odnosno komore i udruženja pravnika Europe, dakle CCBE. CCBE predstavlja udruženja pravnika i odvjetnika svih e, država članica Europske unije, kao i Norveške, Islanda, Lihtenštajna i Švicarske. A imamo još u sto i e, daljnjih 13 pridruženih e, stranaka i država promatračica i sve zajedno predstavljamo više od jednog milijuna europskih odvjetnika. Vrlo nam je drago što imamo ovu priliku pomoći danas ovdje odboru za istragu i želimo vam reći e, što radimo na području borbe protiv pranja novca, znači nekoliko primjedbi o e, pitanjima veznih uz izbjegavanje poreza i utaju poreza. Treba jasno reći da TCB podržava borbu protiv pranja novca i da e, aktivno radimo na tome da se borimo protiv postojećih potencijalnih rizika u što se toga tiče. E, odvjetnici se nalaze pod obvezama koji su uključeni u e, Europsku direktivu za borbu protiv pranja novca i e, pod međunarodnim standardima su također koje primjerice izrađuje FATF. Legalni profesionalac je tijelo koje ima obveze kao što stoji u direktivi za borbu protiv pranja novca i mora imati sustave za tu borbu. Isto tako odvjetnici su podredni e, tome da moraju napraviti dubinsku analizu stranaka, dakle skraćeno od CDD, te su pod obvezom izvješćivanja kada se bave sa čitavim nizom e, aktivnosti koje su vezane uz financijske stvari. Trenutna direktiva za borbu protiv pranja novca vrlo jasno govori o tome pod kojim uvjetima se treba napraviti e, potpuna provjera CDD, a isto tako, e, legalni profesionalci iz mnogih razloga koriste formalistički postupak kada primaju nove klijente, što pokriva čak i ona područja koja nisu pokrivena direktivom Europske unije. Odvjetnici djeluju na temelju načela da treba poznavati e, svog klijenta. Klijent nije anoniman odvjetniku, odvjetnik ima obvezu identificirati klijenta i uvijek ima tu obvezu. To je bila deontološka obveza mnogo prije nego što je postala i pravna obveza. Dakle, odvjetnik će uvijek znati tko je klijent. Ako odvjetnika neko spriječi da identificira klijenta, onda se on mora povući iz te, iz te profesionalne aktivnosti koju ga traži klijent. E, Odredi se su podređeni čitavom nizu harmoniziranih pravila Europske unije za borbu protiv pranja novca, nacionalna zakonodavstva e, kao i e, određene komore i udruženja pravnika su proveli primjenjivu direktivu Europske unije te primjenjuju specificirane mjere kako bi se borili protiv rizika od pranja novca. Želim reći da naša profesija čini sve što može kako bi detektirala pranje novca i povisila razinu svijesti među članovima. I nešto treba vrlo jasno reći. CCBE i naše članice nikad neće osuditi e, aktivnost bilo kojeg, e, nekad neće dakle reći da ne osuđuje aktivnost nekog odvjetnika koji se bave nekim kriminalnim aktivnostima, bilo se radi o utaji poreza, pranju novca i tako dalje. Članovi naše profesije e, podrženi su jako velikim sankcijama, čak i kaznenim sankcijama u nekim jurisdikcijama, te imamo i disciplinarne postupke gdje mogu dobiti e, novčanu kaznu ili pak mogu biti e, skinuti sa e, popisa službenih odvjetnika. Odvjetnici su profesionalci, doduše možda ima i nekih koji su korumpirani, kao i u svakoj profesiji, ali sve to treba gledati u određenom kontekstu. Postoje neki koji sudjeluju u sustavima pranja novca, ali postoji velika razlika po našem mišljenju između odvjetnika ili bilo kojeg e, profesionalca koji se bavi e, kriminalnom aktivnosti ili koji je neželjeno u to uključen. Bilo koji odvjetnik koji se bavi kriminalnom aktivnošću, on je poput i svakog kriminalca i tako se prema njima postupa. Oni ne rade kao odvjetnici, a to je naš stav i to je onaj stav kojeg i naše udruženja zastupaju, mi smo to jasno rekli. A pogledamo nisku, nisku u razinu sudskog progona u državama Europske unije vidimo da je mnogo, da je jako malo odvjetnika neželjeno uključeno u takve kriminalne aktivnosti. Mi smatramo da je to dokaz da e, imamo propise koji dobro rade. Isto tako vrlo je važno shvatiti e, kakva je posljedica e, profesionalne tajne. Ta tajna se ne primjenjuje ako odvjetnik sudjeluje u ilegalnim aktivnostima ima klijenta. Privilegije i profesionalne tajne nikad se neće primjenjivati, nikad se ne primjenjuje ako odvjetnik posjeduje u e, nečem ilegalnom. To treba jasno reći. Što se tiče razine, propisa, naša profesija je jako regulirana, kako na nacionalnoj razini, a iako nemamo europskog nadzornika ili europskog, europsko regulacijsko tijelo, kao što to imamo u nekim drugim sektorima, ipak postoje nacionalni regulatori i e, nacionalno zakonodavstvo se primjenjuje na e, našu profesiju i dobro je regulirano kada tko zapravo e, vrši tu regulaciju. Po našem mišljenju oni dobro rade, imaju dovoljne smjernice, ozbiljno svačaju svoj posao, te isto tako sam članovima nude sveobuhvatnu obuku. Osim toga imamo mnogo smjernica o etičkim pravilima na e, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Mi shvaćamo da mandat ovog odbora za istegu se usredočuje na nekoliko pitanja, e, uključeno u to je i pitanje povjerenja. E, to bi mogla biti ranjiva točka, to smo čuli danas i na prvom panelu, ali mi smo dobro svjesni tog rizika i e, to buduće pokriva kako FATF, tako Europska unija, a isto tako i pravila koje potječu iz država članica. Treba reći da povjerenje treba upravljati s time što ne bi trebala jedna strana imati imovinu u ime velikog broja drugih vlasnika. Imamo Australiju, SAD, jednu kraljevinu gdje se primjenjuje common law i tu je povjerenje od ključnog značaja za sve transakcije i prema common law povjerenje samo po sebi ne znači da postoji više razina rizika. Ali, ja bih htio nadalje ispraviti te nesporazume o, razum, o poverenju i stoga je tu s nama i gospodin Frimson danas. On je stručnjak e, o pitanjima e, poverenja. Kao zaključak mogu reći da je naša profesija zato da imamo jasne i proporcionalne propise koje lako možemo primijeniti za borbu protiv e, utaje poreza, ali isto tako smo svjesni da temeljna prava i vladavina prava predstavljaju kamene temeljice demokracije i mislim da smo svi tog istog gledišta. Vrlo je važno naći pravu ravnotežu između toga koliko se regulira i koliko se traži transparentnosti s jedne strane, a s druge strane koliko imamo slobode i temena prava, uključujući pravo na privatan život. Hvala vam. Hvala vam lijepa, Rupete Manhate. Htio bih sada predati riječ e, gospodinu Majsu. On je e, glavni izvršni službenik iz EBF-a. Izvolite, gospodin Majs. Thank you very much, Mr. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Doista mi je čast što ste me pozvali na ovo saslušanje e, Panamskog odbora, onoga kako ga ja tako nazivam. Uloga novinara i odvjetnika je važna za financijske uloge, oni pružaju uvid u međunarodno oporezivanje, kako se to rješava i nam, također nam daju smjernice u rješavanju problema vezanih za pranje novca i izbjegavanje poreza u budućnosti i htio bih nešto više čuti o tome, no dopustite mi da se osvrnem na ulogu i zadatke Europske bankarske federacije. Ona E, pruža svoje usluge svojim e, klijentima, odnosno udruženjima banaka u Europskoj uniji i u zemljama EFTE. I mi zastupamo većinu trgovačkih banaka u Europi, bilo malih ili velikih. Naša udruga je osnovana 1960. i oduvijek smo podupirali jedinstveno tržište u Europi, naročito u slučaju financijskih usluga i politika koje promiču ekonomski rast. Budući da se europsko gospodarstvo financira iz banaka, znači ukupno 75% kredita iz privatnog sektora se temelji na jasnim i e, pouzdanim pravilima. Bankarski sektor dan danas je najuređeniji sektor u gospodarstvu. I postoji dobar razlog za to od krize, mi, odnosno vi, ste preuredili brojne propise koji su se odnosili na bankarski sektor, naročito propise o pranju novca i poreznoj transparentnosti. Europski bankarski savez potpuno podržava ciljeve pranja novca i borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Mi se zalažemo za integritet i stabilnost međunarodnog financijskog sustava, što E, znači da nam je on potreban i ključan za naše preživljavanje. Pranje novca i financiranje terorizma su prijetnje globalnoj sigurnosti i integritetu financijskog sustava. Dostupni resursi teroristima i kriminalcima se trebaju obustaviti. Banke mogu opstati u okruženju gdje se u potpunosti poštuje vladavina prava. Europski Savez banaka naravno osuđuje izbjegavanje plaćanja poreza i porezne prijevare koje narušavaju jedinstveno tržište za financijske usluge i ugrožavaju vladavinu prava što otežava djelovanje banaka. U posljednjem desetljeću uloga banaka kao naplaćivača poreza i obveza i izvješćavanja o e, izbjegavanju poreza i planju novca e, te obveze su povećale. Dakle, kao što se reklo prije, treba surađivati s ljudima u čitavom sustavu. Ispravno je reći da uspjeh suzbijanja pranja novca možemo pripisati u nedavnim godinama upravo za e, suradnji između banaka i nadležnih e, vlasti i tijela za provedbu zakona. Pranje novca, izbjegavanje plaćanja poraza i porezne prijevare su globalni problemi koji zahtijevaju također globalno rješenje. Oni koji iskorištavaju rupe u zakonu u tom e, smislu i također razlike između nacionalnih sustava kako bi e, micali svoju imovinu kroz jurisdikcije sa e, slabim institucionalnim okvirima su oni koji nas zanimaju i tu trebamo surađivati. Zahvaljujući europskom e, pristupu i kao što je rečeno strukturi Europske unije e, upravo trebamo na taj način postupati, ako to neće biti lako. Imamo popis zemalja koje se ne predržavaju u tim područjima sa međunarodnim standardima, recimo e, standardima u vezi zajedničkog izvješćivanja i to su standardi koje treba uokviriti na zajednički način i na transparentan način kako bismo postigli ove ciljeve. Aktivno sudjelujemo u međunarodnim skupinama stručnjaka o pranju novca i poreznoj transparentnosti i naravno surađujemo sa OECD-om. Što god rekli o OECD-u, mislim da je to doista važna organizacija u kojoj zemlje članice raspravljaju i kao što me je podučavao profesor međunarodnog prava, e, razmatrate progres prema tome koliko ste daleko doprli. Mislim da OECD upravo radi na taj način. I naravno u slučaju ovog saslušanja treba naglasiti da trebamo uvijek surađivati sa Europskom unijom. Dakle, pri svim e, forumima tražimo od vlada i ustanova da nam stave na raspolaganju svoja saznanja i također obrazloženja i objašnjenja. Treba nam jasnoća i jasni propisi pridržavanja zakona, naravno vodeći računa o operativnim ograničenjima i konkurentnosti i također mogućim rizicima. Kao što znate, oni mogu imati doista nepovoljan učinak na e, siromašne zemlje i zemlje u razvoju. Dakle, dopada mi se novi deal koji predlaže gospodin Palan, odnosno mogućnost da e, pravila budu transparentnija i učinkovitija. Ako sagledamo budućnost, pred vama je ogromna zadaća, odnosno prilagođavanje odredaba o e, porezu transparentnosti. To je ogromna prilika također jer je svijet sve digitaliziraniji i digitalna agenda treba osigurati da e, tehnologija bude neutralna i da e, se stvari gladak prijelaz u nove tehnologije. Također treba olakšati e-identifikaciju stranaka i tu će nam e, pomoći europske direktive. Naravno, e, to znači i provođenje propisa na Your Customer, odnosno upoznaje stranku u digitalnom okruženju. Mi tu jasno prepoznajemo i potrebu za mjerama za Mm, stavljen na crni popis e, sumnjivih jurisdikcija i bankovni sektor koji e, predstavljamo neće oklijevati, niti ja neću oklijevati u posjećanju članova da su e, važeća i nova pravila ključna za ovaj sektor i kako ih se treba pridržavati. Treba također istražiti i nove mogućnosti djelovanja zato jer imamo ponekad ogromne količine podataka. Ako pogledamo količinu podataka koja je izišla iz Eh, skandala s panamskim dokumentima, prema nekim procjenama jednoj osobi bi trebalo 30 godina da se to pročita. Dakle, to je veliki problem i velika zadaća koja predstoje Europi i nama. Mi ne možemo sada eh, revidirati rad pojedinih banaka, no rado ću odgovoriti na bilo koja vaša pitanja. Hvala vam. Hvala gospodine Maesa. Sada dajem riječ eh, profesoru Stefanu Vejlu iz PricewaterhouseCoopersa, jednog od, eh, jedne od vodećih korporacija na tržištu. Hvala lijepo i dobro jutro uvaženim članovima istražnog odbora. Nakon što smo se pojavili na odboru Taks, Drago nam je što smo pozvani i da sudjelujemo u radu ovoga odbora. Što se tiče ostalih e, organizacija koje su ovdje nazočne, e, vidim da su ovdje predstavnici profesije, a inače poziv je upućen PricewaterhouseCoopersu, tako da možda ja ne spadam potpunosti ovomu, ali nadam se da će e, neki aspekti onoga što ću reći vrijediti i za ostale organizacije koje su ovdje nazočne. Dakle, ja sam pročitao e, mandat vašeg odbora i čini mi se da je dosta opsežan. Riječ je o provedbi mjera od strane država članica i Europske komisije. Uglavnom je riječ o sprečavanju pranja novca, poreznoj utaji i sprečavanju financiranja terorizma, ali vidim da je naglasak također i na izbjegavanju plaćanja poreza u kontekstu državnih potpora i suradnje među državama članicama, tako da ću se dotaknuti jedne i druge teme. Želim samo reći da, se, da, ja, da sam ja zadužen za pitanje e, globalnog oporezivanja, tako da se uglavnom bavim pitanjem poreznih sustava i poreznih tijela i nisam stručnjak za sprečavanje pranja novca, niti za srodna pitanja. Ali već sam razgovarao o tome sa predsjednikom odbora. E, nakon što sam dobio poziv da sudjelujem u radu odbora, zamolio sam kolege iz e, moje kompanije da mi pomognu tako da imamo pet tematskih, e, zamolio sam pet stručnjaka za određena tematska područja da mi daju odgovore na pitanja koja smo dobili i mislim da vam je tajništvo proslijedilo te odgovore jučer. Dakle, e, ja nažalost neću moći odgovoriti na vaša pitanja zato što imam vrlo usku specijalizaciju, ali da kako mogu proslijediti vaša pitanja kolegama i tako ćemo vam dati odgovore na pitanja. Dakle, da vam kažem najprije nešto o PricewaterhouseCoopers. Vrlo kratko, samo da dobijete kontekst. Mislim da to vrijedi i za druge računovodstvene mreže. Dakle, mi smo jedna mreža knjigovođa, konsultanata i pravnih savjetnika. Tvrtke u našoj mreži nazočne su u 157 zemalja i zapošljavaju oko 230 tisuća djelatnika. Inače, naša mreža sastoji se od tvrtki, a te tvrtke su međusobno povezane zajedničkim standardima. Ti standardi se odnose na kvalitetu pružanja usluga, neovisnost, upravljanje, upravljanje rizikom a e, pridržavanje standarda se dakle prati sa središnje razine, ali inače svaka tvrtka neovisno posluje i dakle ima neovisnu upravu u zemlji gdje posluje. Što se tiče regulatornog okvira vezano uz e, sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. To se uglavnom odvija kroz rad stručne skupine za financijsko djelovanje i e, vjerujem da su preporuke te stručne skupine ugrađene u zakonodavstvo većine država članica, a na razini Europske unije, koliko sam shvatio, e, to je uglavnom određeno putem direktiva. E, s obzirom da nema mnogo vremena, preskočit ću onaj dio koji se odnosi... Dakle, nešto ću sada reći o pravilima koja se odnose na sprečavanje pranja novca. Mi imamo određene standarde koji su obvezujući za sve naše tvrtke i tu se detaljno definiraju očekivanja mreže kada je riječ o e, provedbi mjera za sprečavanje pranja novca kao i e, provedbu standarda naše mreže i dakle to se vrlo strogo provodi u svim našim tvrtkama. Svaka pojedina tvrtka mora imenovati e, osobu za nadzor pridržavanja mjera za sprečavanje pranja novca koja će se pobrinuti za dakle sve postupke koji se odnose na dubinsku analizu stranaka, zatim e, praćenje e, usklađenosti s mjerama i sve potrebne procese. Što se tiče našeg AML sustava, mi tome pristupamo vrlo oprezno i e, za to smo dodijelili potrebne resurse. Ja sam u Nizozemskoj, odakle dolazim, imao razgovor sa osobom koja je upravo zadužena za nadzor provedbe tih mjera i tijekom e, pola dana sam imao priliku čuti o tome kako se te mjere provode i moram priznati da sam bio impresioniran koliko se to e, detaljno odrađuje, tako da evo, taj susret mi je bio vrlo ugodan. E, osim procesa koje sam spomenuo, sve mjere za sprečavanje pranja novca i dakle prijevare se odnosi na sve naše djelatnike, dakle to postoji jedan etički kodeks E, gdje stoji da se nećemo upuštati u bilo kakve prakse koje imaju veze sa korupcijom ili mitom i pridržavamo se međunarodnih standarda za sprečavanje pranja novca. U slučaju da postoji sumnja na kazneno djelo poduzet ćemo odgovarajuće mjere. Dakle, to je ono što stoji u našem etičkom kodeksu. E, svaka tvrtka mora imati etičke mjere kao i mjere za AML te edukaciju koja će se organizirati za naše djelatnike. E, dakle, svrha je osnažiti standarde i etička načela koji se djelatnici moraju pridržavati. Samo još nekoliko riječi o još jednom aspektu koji je nešto drugačiji. Naime, kako e, savjetnici u našim tvrtkama pružaju savjete klijentima. Dakle, mi imamo mrežu e, GFC za globalni financijski kriminalitet. Tu ukupno e, radi 3000 stručnjaka, knjigovođa, e, bivših policajaca, operativnih konsultanata, stručnjaka, za dakle, pravnih stručnjaka i tako dalje. I oni imaju iskustva sa kompleksnim kaznenim dijelima i sa provedbom mjera za sprečavanje pranja novca. Ja sam tražio od e, Zamolio sam više predstavnike tog tima da organiziraju radionicu za članove vašeg odbora kako bi vam detaljno objasnili na koji način oni asistiraju svojim strankama. Dakle, još nekoliko riječi o poreznoj utaji. Mi imamo isto tako i etički e, kodeks za porezna pitanja, a to se nalazi i u pisanim odgovorima na vaša pitanja. I tu jasno stoji da da se dakle sve ono što stoji u poreznim prijavama klijenata mora biti usklađeno sa zakonom Nadalje, e, savjeti koje naša tvrtka daje temelji se na razumijevanju da će stranka objelodaniti potrebne informacije sukladno zakonu, što će omogućiti Poreznoj upravi da e, izvrši dodatnu istragu ukoliko to bude potrebno. Samo nekoliko riječi o poreznoj utaji. Znam da se vi uglavnom bavite sprečavanjem pranja novca i poreznim utajama. Samo ću se e, dotaknuti odbora takse. Mi smo se tamo opredijelili za suradnju i uistinu smo intenzivirali suradnju da vidimo na koji način e, suvremeni porezni sustav može biti prilagođeni e, današnjem digitaliziranom svijetu. OECD, OECD i Europska komisija su već e, mnogo toga učinili. Mi e, surađujemo s tim institucijama e, kao i sa vlastitim klijentima. Neću sada ponavljati ono što sam već rekao na odboru TAX, ali bih ipak rekao sljedeće. Nakon dovršetka rada tog odbora došlo do nekih značajnih zbivanja i slažem se sa gospodinom Mesom koji je pohvalio rad OECD-a. Mislim da su oni e, uistinu, zahvaljujući akcijskom planu za BEPS, e, učinili veliki korak, a i direktiva izbjegavanja plaćanja poreza Europske unije je primijenila minimalne standarde iz tog akcijskog plana i od zapravo se tu otišlo još i korak dalje. Ako mi dopustite, samo ću reći još nekoliko riječi o radu e, PricewaterhouseCoopersa unutar naše mreže. U e, sedmom mjesecu 2015. godine revidirali smo etički kodeks za porezna pitanja i ugradili smo tu načelo da porezni savjetnici moraju uzeti u obzir širi kontekst sukladno okolnostima kao što su e, ekonomski, komercijalni rizici, E, dakle isto tako način na koji se neko djelovanje može percipirati od strane dionika, dakle zapravo se uzima u obzir mnogo širi kontekst. Da, mi, ovdje, mi smo to naprosto stavili na papir, imamo taj etički kodeks, možete se pitati da i što sada. Mi smo osim toga u 25 najvećih tvrtki u našoj mreži osnovali panele za poreznu politiku a njih se angažira nakon što tehnički odbor revidira određene mjere, e, dakle ako je riječ o preustroju ili restrukturiranju, dakle odredi se najprije tehnički dio, a onda se postavlja pitanje je li to mudro i iz jedne šire perspektive, iz perspektive dakle porezne politike. E, uloga tog panela jest da e, da ocjenu takve e, te mjere. Mi smo tek krenuli s radom na tom panelu. Dakle, članovi se, e, panela se sastaju nekoliko puta godišnje i međusobno razgovaraju o e, tome kako doći do zajedničkog nazivnika, kako, dakle, se, kako, kako imati više sluha za dakle eh, za ono za što nas za, više sluha za osjetljivost u društvu. Hvala vam. Predložili ste na dionicu. To bi nam moglo biti od koristi. Hvala vam. Sada smo otprilike u okviru, u vremenskom okviru imamo i dopuštenje da malo zamolimo usmeni da ostanu malo dulje, ali ipak eh, htio bih da svi mogu eh, govoriti koji su popustu govornika, pa, sam, pa vas molim da budete sažeti kao prvo gospodin od našu su izvjestitelj zajedno sa gospodinom Ježikom. Um, Hvala. Hvala. E, imam e, tri pitanja za e, naše paneliste. Prvo za gospodina Marharta i njegovo udruženje odvjetnika. Ako sagledamo panamske dokumente, tu nalazimo brojna imena odvjetnika, recimo Kristofa Solingera, jednog švicarskog odvjetnika koji je bivši partner u tvrtki Mossack Fonseca i tu imamo još pravnike koji rade, koji su dio vašeg udruženja, zato jer je Švicarska članica istog udruženja. Kada govorimo o, o profesiji i o poznavanju stranaka i o svemu tome, ako pogledamo neke izjave o ovome nekih odvjetnika, oni kažu pa mi samo pružamo uslugu privatnosti našim strankama, mi ih poznajemo, no ne znajemo za što koriste tu privatnost kako mi možemo osigurati da se ta privatnost ne koristi u protuzakonite svrhe i koja je njihova odgovornost, odnosno odgovornost tih odvjetnika. I e, također pitanje e, za predstavnike VCA a PricewaterhouseCoopersa, e, dakle, koja vrsta zaštite postoji za zviždače u, u PricewaterhouseCoopersu i imate li kakve prijedloge kako osnovati mrežu zaštite za zviždače na globalnoj razini ili barem na europskoj razini, jer je to dobar način za na izbjegavanje budućih sličnih skandala u budućnosti? Hvala lijepa. Ako će započeti, gospodin Manhart, izvolite. Well, as regard... Da, e, kada je riječ o privatnosti ili poslovnoj tajni ili privilegiranom odnosu odvjetnik stranka, uvijek e, treba shvatiti koncept e, profesionalne ili poslovne tajne koja omogućuje iskrenu razmjenu gledišta između stranke i odvjetnika. I to je pojam koji je dobro poznat e, profesiji i uvažen ne samo među odvjetnicima, nego i pri Europskom sudu i pri Europskom sudu za ljudska prava. I to je u provođenju pravde, zato jer stranka i odvjetnik moraju moći iskreno i transparentno razmijeniti mišljenja kako bi odvjetnik mogao braniti i zaštititi svoju stranku u pravnim postupcima. S druge strane, Važno je također poznavati i granice tog koncepta i na to se odnosi vaše pitanje. Odnosno, taj povjerljivi odnos ne štiti nezakonito ponašanje, odnosno ne primjenjuje se ako odvjetnik protupravno postupa. Također, granice su određene i odredbama o suzbijanju pranja novca. Dakle, to nije zaštićena djelatnost. Dakle, to su djelatnosti koje su obuhvaćene, odnosno predviđene direktivama. Ako postoji sumnja da je došlo do pranja novca, onda odvjetnik ima dužnost to prijaviti. Dakle, postoje određena ograničenja i ako je u tijeku neka kriminalna aktivnost, onda se ne primjenjuje ovaj pojam. Naravno, u kontekstu panelskih dokumenata i gospodin Solinger je spomenuo knjigu dvojice njemačkih novinara. Naravno, postoje odvjetnici ili pravnici koji su malo više skloni kriminalu od drugih i to predstavlja veliku veliki razlog za zabrinutost e, i naše organizacije i još uvijek razmatramo mogućnosti suzbijanja toga. Hvala profesor Van Weil. E, hvala, samo kratko. Kodeks ponašanja koji sam spomenuo vrlo je jasan i poziva naše osoblje da se oglasi u lokalnim e, mrežama ili lokalnim tvrtkama. To je dobro razrađena politika. Žao mi je što moram tako odgovoriti na vaše prvo pitanje. U odgovoru na to pitanje moram spomenuti upozorenje koje sam izrekao na početku, odnosno Zamolio bih e, kolege koji razrađuju pravila zaštite za zviždače da odgovore na to pitanje. Hvala. Hvala. Hvala. Još neka primjedba gospodina Majsa? Ne, ne, odmah sada u redu. Izvolite gospodin Petar Ježek. <clears throat> Good morning. Hvala gospodine predsjedniče. Dobar dan. U uvodnim izlaganjima čuli smo da su pranje novca i utaja poreza, aktivnosti koje treba osuditi i one međutim još dalje imaju velike razmjere i uključuju posrednike. Tu prepoznajemo određenu proturiječnost. Konkretni, eto vrijedi za pisani odgovor CCCB-a gdje možemo pročitati da nemamo saznanja o broju disciplinskih postupaka u odvjetničkim komorama u vezi sa eh, radnjama pranja novca ili utaje poreza koje su počinili njihovi članovi. Dakle, kada je riječ o takvim ponašanjima u vezi sa utajom poreza ili pranjem novca? Imate li kakve statističke podatke o svojim e, članovima i e, na što obraćate pažnju? I je zanima me jesu li panamski dokumenti ili druga otkrića potaknuli neku širu raspravu unutar vaše profesije, o načinu na koji se time postupa u samoj profesiji ili ne treba li možda samu profesiju poboljšati nekim općenitim mjerama ili pravilima? Hvala. Tko želi krenuti? Gospodin Majs, izvolite. Hvala. Što je u interesu ustanove poput naše? Pa u svakom slučaju zakonodavni okvir koji je učinkovit. Ja sam se počeo baviti pridržavanjem zakona prije više godina, 95. ili 96. imali smo mm, prvo uvođenje zakona protiv pranja novca, no uvijek je to trebalo dobro podesiti jer uvijek dolazimo do gomile podataka. E, ljudi ne znaju što trebaju prijavljivati i o čemu izvješćivati. Tako da se prijavljivalo i lokalne trgovine ili supermarkete. Dakle, u vezi sa prvim pitanjem, kao prvo moram reći da trebamo imati zakonodavni okvir i to doraditi u suradnji sa tijelima za provedbu zakona, jer na taj način e, ćemo e, doći do saznanja o pravim sumnjivim transakcijama, a ne onome što radi lokalni supermarket. Dakle, treba nam zakonodavni okvir koji je jasan i onda taj treba doraditi kako bi sve funkcioniralo. Ovaj novi dio koji sam spomenuo je e, nešto što ide u smjeru smanjenja administracije u bankama i to treba zamijeniti sa sustavom gdje možemo izdvojiti ljude na koje treba obratiti pažnju. I naravno u slučaju panadskih dokumenata oni su šokirali sve građane, korporacije, dakle doslovce sve. Ja osobno smatram da je to omogućilo raspravu između banaka, jer vidim da u upravnim odborima postoje posebni odjeli za pridržavanje zakona i za razmatranje postupaka. U više zemalja gdje smo imali nacionalna saslušanja ili e, pred nacionalnim parlamentima, prepoznali smo to. Također e, me to zabrinulo u vezi sa krizom reputacije bankovnog sektora, što je loše. Dakle, bilo kakva kretanja ili spominjanja pananskih e, dokumenata e, štete mojim bankama i našem savezu. Što možemo uteći kako bismo popravili svoj ugled? Pa u mnogim zemljama raspravlja se o ponašanju, o kodeksima ponašanja. Vidimo to u Ujedinjenoj Kraljevini, u Nizozemskoj i u brojnim zemljama gdje se ili u zakonodavnom okviru ili na privatnom sektoru ili u nadzornim tijelima raspravlja o tome. Znam da je Europska središnja banka je pokrenula pilot program koji se bavi upravo pitanjem ponašanja. Hvala, gospodin e, u ime p-a. Dakle, htio bih se nadovezati na prvo pitanje koje je bilo vrlo zanimljivo. Ono što je rečeno jest da se e, više problema tiče izbjegavanja nego utaje poreza. I naravno, svi odvjetnici vjeruju u vladavinu prava. Mi e, vjerujemo da se treba držati zakona. To je naš e, posao. Ja sam eh, član eh, pravne udruge Engleske i Walesa i također sam eh, član organizacije koju je spomenula Brooke Harrington Step, predsjednik sam Europskog odbora Stepa, pregledao sam neke panelske dokumente i tako dalje. Dakle, doista nas zanima ova rasprava o razlici između izbjegavanja i utaje. Povijesno gledano, to je bila debljina zida zatvora, no to nije dovoljno dan danas. E, postoje neka ponašanja koja su prihvatljiva kod izbjegavanja poreza, no to je sada teško definirati. Tradicionalan e, odgovor koji daju odvjetnici je sljedeći. Ako samo provodimo zakon, to nije više dovoljno dobro. Pomozite nam da odredimo gdje je granica, zato jer nitko ne zna točno reći gdje je granica između prihvatljivog i neprihvatljivog izbjegavanja poreza. Ako moja stranka ostavi novac supružniku, to je izuzet od poreza, a ako to ostavi djeci, to je oporezivo. Je to neprihvatljivo izbjegavanje poreza? Hvala. Sljedeći govornik u ime Pučana je e, profesor Darius Rozati. Hvala i želim zahvaliti i panelistima na njihovim e, zanimljivim e, mišljenjima o ovoj vrlo aktualnoj temi. Imam tri pitanja za e, gospodina Manharta. Prvo, kao što ste rekli, pravnici i vaši kolege vas podržavaju u tome, su ljudi koji se drže zakona, općenito govoreći, i poštuju standarde. Kao što je rečeno, kako bi se obavila transakcija ili kada bi se trebao obaviti neki pravni posao u kojem odvjetnici trebaju se upoznati sa identitetom stranke i tako dalje. Dakle, to sve vrijedi. No, na prethodnom eh, panelu čuli smo da postoje posrednici koji pomažu u ovom zlorabljenju zakona u pranju novca, izbjegavanju i utaji poreza i više od 50% ili 50% tih ljudi su pravnici. Dakle, nakon toga slijede računovođe, bankari i financijski savjetnici i tako dalje. Dakle, pitanje je do koje mjere pravna profesija sudjeluje u kreativnom pridržavanju zakona. Dakle, ipak ostajući na strani zakona, pravnici omogućuju strankama nalaženje načina za izbjegavanje zakona i za sudjelovanje u ovim lošim praksama. Drugo pitanje odnosi se na zakonodavstvo. E, pravna profesija uglavnom se sama uređuje. Komore donose kodekse ponašanja, i statute i to je nešto čega se trebaju pridržavati svi odvjetnici, i pravnici. Smatrate li da je to dovoljno kako bi se izbjeglo ovako kreativno pridržavanje zakona, kako bi se izbjegla situacija u kojoj se pridržava slovo zakona, ali se krši duh zakona u određenom smislu? kako je vaše mišljenje o različitim e, zakonodavnim e, instrumentima, odnosno o državnoj regulativi, je li to korisno, a ako nije, što bi se trebalo učiniti kod samo uređenja kako bi ono bilo doista pouzdanije? I još jedno posljednje pitanje, gospodin Majsu, evo samo kratko ako smijem. Naravno, u svim ovim e, događajima, brojne institucije i ljudi sudjeluju u pranju novca i tako dalje, ali banke su ključni element u tom e, procesu jer na kraju krajeva uvijek imamo transfer sredstava. Kako bi se moglo ograničiti prijenose sredstava u slučajevima kada se ne definira identitet stranke i kada se ne daju podaci o poreznim obvezama te osobe. Bili se moglo nametnuti takve zahtjeve bankama kada e, se sumnja da porez nije plaćen i bili banka u tom slučaju mogla odbiti prijenos? Hvala, sada nažalost nemamo više puno vremena za odgovor. Gospod Marhate, vi imate prvi riječ. Well, I try to get the facts right. Pa, na prvom panelu Čuli smo da su većina posrednika upravitelji imovinom i oni nisu pravnici i nisu ovezdani propisima kojima su podložni pravnici. Također imamo izvješće Global Witnessa što nije spomenuto jutros u kojem stoji da e, nisu utvrdili niti prepoznali E, da je i jedan odvjetnik počinio neku protuzakonito djelo. Dakle, ukratko nema činjenica koje bi ukazale na to da neki odvjetnici sudjeluju u pranju novca, naravno. Postoje možda neki slučajevi za koje ne znamo gdje su možda odvjetnici zlostavljani ili se ih iskorištava ili jednostavno slučajeva u kojima se zaobilaze odvjetnici kada je riječ o pitanju je li dovoljno zakonodavstvo ili samo uređenje profesije. E, za razliku od nedavnih europskih prijedloga u tom smislu, mislim da trebamo staviti više e, naglaska na učinkovitost. Naučili smo da je učinkovitost e, ključni dio zakonodavstva i Također smo razmotrili postojeće zakonodavstvo koje se izmijenilo u odnosu na prošlost. Ako pogledamo e, četvrtu direktivu protiv pranja novca koja uvodi nove mjere kojima se povećava i uređenje i nadzor. Dakle, samo uređenje profesije je doista učinkovit način za borbu protiv pranja novca. Hvala vam. Profesor Veo nam je rekao da je 3000 osoba zaposleno što se tiče provjera vlastitih propisa. Mene zanima kako, je situacija u bankarskom sektoru, gospodin Majs. Žao mi je što moram reći da spolažem točnim brojkama, ali imamo doista velike odjele. Ako se želite baviti bankarstvom, onda vas pozivam da to učinite u um, sektoru pridržavanja zakona prije dvije e, godine imali smo jedno izvješće u Financial Timesu prema kojemu e, je zaposleno 3000 takvih stručnjaka za pridržavanje zakona, dakle to je doista ogromna brojka. Samo jedan komentar vezano uz 3000 djelatnika, to su ljudi unutar dakle, naše tvrtke koji pomažu klijentima u razvoju mehanizama za sprječavanje pranja novca. Ne znam koliko je točno ljudi uključeno u interni postupak, ali ima ih dosta. U redu, tko želi još nešto reći? Da, izvolite, drugi dio. Hvala, vrlo kratko. Mislim da nije moguće imati transakciju koja nije identificirana ako je riječ o, o upravo o tome se radi kada je riječ o postupku upoznavanja stranaka. Ako otvorite PayPal račun, tražit će od vas da prebacite jedan eurocent u vašu banku i tako se zapravo obavlja osnovna identifikacija potrebna za transakciju. Isto tako se može zaustaviti uplata u slučaju da postoji određena sumnja da je transakcija sumnjiva. I na kraju imamo čitavo mnoštvo podataka koji prolaze kroz platni sustav. Banke u slučaju da postoji sumnja odbacuju prebaciti e, novac. Mogli li samo nešto dodati? Gospodin Kajzer. Pa govorili smo o sprečavanju pranja novca, ali e, i u smislu razmjene fiskalnih informacija uključujući i temeljem fatke, postoji mehanizam zatvaranja računa u nekim slučajevima. Analiza Dodds, hvala. Ispričavam se što nisam stigla ranije. Ja sam sve pratila putem web streaminga sa svojom malom djevojčicom, ali mislim da bi da ne bi mogla biti mirna da je došla ovamo. Kao prvo na prvom panelu je bilo riječ o tome da može postojati sukob interesa unutar službi za reviziju koje e, pružaju savjete e, dakle službenim tijelima, posebno u zemljama u razvoju, ali isto tako mogu postojati i strategije optimizacije e, poreza. Dakle, što e, poduzimaju tvrtke kako bi izbjegle takav sukob interesa i je li potrebno bolje pratiti one tvrtke koje pružaju savjete multinacionalnim kompanijama, pojedincima i vladama i e, kako bi se mogao vršiti taj nadzor prema vašem mišljenju. Drugo, e, koje su konkretne korake posrednici koje zastupate poduzeli nakon otkrića dokumenta iz Paname da bi se pobrinuli da se e, identificira stvarni vlasnik i da ga se prijavi poreznim vlastima. Na prethodnom panelu jedan od govornika je rekao da se trebamo e, zapitati e, kada oni ne razmatraju, dakle kakav je odnos zapravo prema otkrivanju stvarnih vlasnika. Mene posebno e, zanima sljedeće. Gospodin Meinhard je naglasio ulogu trastva koji ponekad imaju legitimnu ulogu, ali su 1600 puta spomenuti u dokumentima iz panama a prema izvješću Svjetske banke iz 2011. godine istražitelji su iznijeli argument da se e, ne uzima u obzir u kojoj mjeri se koriste trastovi i oni se vrlo često, eh, njima se vrlo, eh, vrlo rijetko daje prioritet u istragama koje se tiču koruptivnih dijela. Izvolite, tko će prvi? Hvala. Hvala. Hvala gospođo Dodds na ovom pitanju. Pa što se tiče sukoba interesa, mislim da je to tema koja mi je poznata. Eh, o tome smo već razgovarali i na odboru TAX. Meni se ovo čini vrlo zahtjevnim pitanjem. Kada bismo tome pristupili iz digitalne perspektive, onda bismo rekli ili dajete savjete državnim tijelima ili poreznim obveznicima, ne jednoj i drugoj strani. No, u mnogim zemljama, ne samo u zemljama u razvoju, događa se to e, da dakle se zapravo obraćaju posrednicima eh, u samom ustroju poreznih uprava i ta suradnja između javnog i privatnog sektora sve više prisutna i čini mi se da se zapravo da dobija priznanje nekih nevladinih udruga. Dakle, pitanje je je li vaš pristup digitalan i e, kako zapravo postići to da ne bude sukoba interesa. Ukoliko e, neka tvrtka ima obje kategorije klijenata, onda moramo reći da u određenim slučajevima tvrtka ne može davati savjete jednoj i drugoj strani ili možda trebaju postojati dva odvojena tima, dakle tim koji će biti zadužen za pružanje savjeta državnim tijelima, dakle koji će se uglavnom baviti uslugama državnim tijelima, ali neće se koristiti tim informacijama za e, druge klijente. I mi se još uvijek borimo s tim pitanjem zapravo. Gospodin gospodin molim vas kratko. E, što se tiče sukoba interesa e, unutar tvrtke, da, tu postoje zapravo dva modaliteta. E, dakle, postoji pravni način, a to znači e, izravno podnošenje izvješća upravi nadzornom odboru, ali kontakte između banaka i klijenata odvijaju se na mnogo razina a i postoje djelatnici na raznim razinama. Dakle, postoji rizik da ukoliko se počini greška u nekom predmetu vezano uz sprečavanje pranja novca, onda će se kazniti e, dakle lokalni djelatnik u podružnici, ali to naprosto neće otići dovoljno gore u hijerarhiji. Ono što mi se čini važnim jest da se e, svi, sve stvari koje su dvojbene upute e, dakle hijerarhijski e, prema nadređenim osobama. Naša udruga je tjesno surađivala sa OECD-om i sa stručnom skupinom za financijsko djelovanje. Pokušali smo identificirati što je to stvarno vlasništvo, na koji način funkcionira. Međutim, mi ovdje imamo različite pravne tradicije u Europi. E, u građanskom pravu postoji, dakle, to registrirano stvarno vlasništvo, a u common law ne postoji i mislim da iz toga proizlaze neke poteškoće. Mislim da su stručnjaci radili na tome da zajednički standardi izvješćivanja budu učinkoviti. E, danas nismo razgovarali o tome da i Fatah ima određene slabosti, da SAD neće prihvatiti CRS i to je uistinu šteta. Hvala. Sada imamo kolegicu iz EKR-a. Hvala, ja ću govoriti finski. Hvala vam, ja zapravo želim reći e, nešto o istoj temi kao i malo prije kolegica Doc. Pitanje je posebice upućeno e, Štefu Van Wegelu. Dakle, PricewaterhouseCoopers u proteklih nekoliko godina je uvijek bilo uključeno u neke afere oko oporezivanja, primjerice skandal Leaks i e, tu su neke porezne odluke koje je donio Um, PricewaterhouseCoopers uh, izašlo na vidjelo i isto tako posebne dogodi sa Luksemburgom. Vi ste napravili savjetovanja, istražili ste pozadinske informacije i o uh, poreznim politikama, a sada smo upred čuli dakle, to proturječje. Zar ne mislite da bi bilo pravednije te službe za planiranje e, poreznih politika zabraniti zato što se to dvoje jednostavno ne može pomiriti i to e, se može isto tako odraziti na buduće donošenje poreznih politika. Hvala. Hvala. Pitanje upućeno gospodinu Vejlu. Izvolite. Hvala na pitanju. Nadam se da sam dobro shvatio prijevod. ponovit ću e, kako bi bio siguran da sam shvatio pitanje. Vi smatrate da postoji proturječe između mojih prethodnih izjava vezano uz provjere koje se tiču sprečavanja pranja novca i porezne utaje, te e, zabrane za takvo djelovanje unutar naše mreže i savjeta koji su pruženi strankama, a koji su objavljeni u sklopu Leaks. Jeste li to htjeli reći? Da, radi se o sljedećem. Ja bih htjela postaviti jedno naknadno pitanje. Za ne bi bilo pravednije da te službe za porezno planiranje se u potpunosti zabrane, da se dakle te službe, da se njihove usluge ne mogu davati poduzećima, jer bi se to moglo odraziti na donošenje budućeg zakonodavstva. Hvala vam na pojašnjenju. Precizirat ću i dopustite mi da govorim vrlo otvoreno. Ja vidim veliku razliku između sprečavanja pranja novca i porezne utaje s jedne strane i izbjegavanja plaćanja poreza, odnosno poreznog planiranja s druge. PWC a i druge kompanije vrlo striktno primjenjuju mjere za sprečavanje pranja novca i porezne utaje. E, ponovit ću što sam rekao na javnom saslušanju odboru TAX. Što se tiče poreznog planiranja, mi djelujemo u jednom e, kontekstu gdje tvrtke konkuriraju jedne drugima u tom području, koriste se različitim e, poreznim stopama i obilježjima poreznog sustava i mislim da je sada prepoznato na međunarodnoj razini da elementi takve porezne konkurencije dovode do toga da se izgubilo povjerenje u međunarodni porezni sustav i zato je OECD kroz program BEPS, a isto tako je i Europska komisija poduzela mjere da bi se u velikoj mjeri e, smanjila takva porezna konkurencija koja nije dobra, postoji i dobra porezna konkurencija. Ono što se sada događa je sljedeće. Naime, mjere BEPS-a se trenutno provode, a što se tiče poreznog planiranja koje ugrožava povjerenje u porezni sustav, dakle, tu se zapravo smanjuje prostor za to i moramo prepoznati činjenicu da e, zemlje sudjeluju u e, ustrojavanju međunarodnog sustava, a međunarodna suradnja je od posebne važnosti kod rješavanja te krize povjerenja koju trenutno svjedočimo. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je Louis Michel za ALDE. Uh, oui, uh, Hvala. Prije svega želim iskazati divljenje našim govornicima. Čini mi se kao da se nalazimo pred društvom nestalih pjesnika. Ali sve je u redu, e, nema nikakvih rizika, vaš sektor je dobro pokriven. To je dakle pitanje političke ocjene. Znam da pitanje nije precizno, ali zanimalo bi me da znam koliki je udio e, zakonskih spisa u dokumentima iz Paname, jer zapravo udio nezakonitih e, spisa, e, dakle koji su prema vama zakoniti spisi, ali nemoralni, neetični. Odvjetnik Mark Bonon iz dokumenta iz Paname je rekao sljedeće, citiram, ne pružim nikakve offshore usluge, ja sam, ja pružam savjete što nije nikako isto. Dakle, koje su zapravo, koja je između jednog i drugog. Zatim, e, zašto e, dokumenti iz Paname govore o jednom švicarskom posredniku i e, gdje je problem u tome? I što je prema vašem mišljenju definicija porezne optimizacije, gospodine Van Wegel, i koja je definicija porezne prijevare. I e, zapravo gdje je ta nijansa, e, kako možemo razlikovati jedno od drugog. Zatim, e, kako vršite kontrolu klijenata, to onako usput. Gospodine Meinhardt, vi ste upozorili na to da treba pripaziti na pravo na privatni život i na transparentnost. E, ja sam inače po okaciji liberal, nisam neki opasni ljevičar, ali bih volio ipak dobiti odgovore na ta pitanja. Vi ste govorili o ravnoteži između transparentnosti i privatnog, e, i privatnog života. Zanima me, gospodine Van Vegel, što je za vas razumni porezni koncept? Evo, zanimalo bi me da mi kažete nešto o tome. Hvala. Hvala. Mišljam mislim se da gospodin Manhac kreće. Izvolite. Well, I will try to answer, uh, Pa pokušat ću odgovoriti na vaših nekoliko pitanja. Ne mogu vam dati postotak ili brojku o nezakonitim dosijema u panamskim dokumentima. Nažalost, e, oni nisu objavljeni i nismo imali te informacije. Nismo imali više informacija nego vi. Dobili smo samo informacije iz medija. Dakle, e, doći do brojaka je dosta teško. Švicarska opet moram reći da ja ne znam za detalje švicarskog zakonodavstva. Ja sam e, osobno austrijski odvjetnik, a ne švicarski odvjetnik, iako mi imamo određen pregled nad svim sustavima u Europi, te je Švicarska usvojila opet nekog godina u svoj sustav neke promjene. Ali, iskreno, ne znam jesu li te izmjene već da sam dio panamskih dokumenta, Koliko znam, Švicarska radi tako da operira između tog legalnog savjeta s jedne strane i e, svih drugih financijskih e, aktivnosti s druge strane. Takav je sustav, ali kao što sam rekao, ja nisam baš pravi stručnjak za to pitanje. E, zanimljivije je, po mojem mišljenju, vaše pravno pitanje o transparentnosti i privatnom životu. Dakle, transparentnosti s jedne strane i privatnog života s druge strane. Mislim da imamo jasna pravila koje je postavio Europski sud za ljudska prava, prije svega što se tiče e, presude o osmom članku iz Europske konvencije o ljudskim pravima. E, Europska konvencija o ljudskim pravima je također važan dokument, budući da je vezujuć za Europsku uniju. I e, jedna vrlo zanimljiva nedavna presuda tiče se slučaja Mišo, gdje je Europski sud za ljudska prava preispitao francusko zakonodavstvo o borbi protiv pranja novca naspram članka osmog konvencije o ljudskim pravima i rekli su da e, obveza izvješćivanja nije u suprotnosti s time zato što samo regulatorno tijelo vrši nadzor na time, dakle, ta sama srž je zaštićena, a u toj srži se nalazi sve ono što se tiče e, pravnog postupka i sve ono što se tiče onih najvažnijih aspekata iz odnosa između odvjetnika i klijenata. U redu, želi li još netko kratko dodatno reći znači, nešto? Ne. onda e, je Matt iz idući govornik u ime kluba zastupnika GUE. A, da, ispričavam se. Izvolite. Postavili ste tri pitanja. Ja ću usvetiti posebice na ono vezano uz e, odgovorno porezno savjetovanje. Mala digresija. Ne, ne, ali govorili ste o razumnom poreznom savjetovanju, razumnom. Da. Nadam se da sam koristio riječ odgovorno porezno savjetovanje, ali dobro, slažem se i sa riječu razumno. Dvije primjedbe. Kao što možete vidjeti iz e, materijala, ja imam još jedan drugi posao. Ja podučavam na sveučilištu u Amsterdamu, u Amsterdamu e, porezno zakonodavstvo i e, koliko god se sjećamo nazad, obrazovanje na području oprezivanja je jako tehničko, dakle tu se radi doista o tehničkim aspektima zakonodavstva koje se trenutno mijenja. Zadržite se na kratko na toj primjedbi i zatim ću se osvrnuti na onu primjedbu koju je, iznala gospođa Harrington danas jutro, da je razgovarala sa e, profesionalcima e, koji se voli igrati e, mačke i miša sa onima koji donose porezne propise. Ako pogledamo pozadinu, već desetljećima su porezni stručnjaci se prije svega osredotočavali na tehničke aspekte poreznog savjetovanja. A kad ja govorim o odgovornom poreznom savjetovanju i način na koji naša tvrtka to primjenjuje e, pomoću kodeksa ponašanja, i panela za e, porezno savjetovanje. S time se kreće kada je temelj dobar, dakle kada nešto radi u praksi, ali postavlja se pitanje odgovara li to poslovanju klijenta, je li to primjereno e, poslovnom okruženju klijenta kako će se na to gledati u širem kontekstu, što će drugi dionici o tome reći, kako se to poklapa sa e, izjavom o tome koja je misija našeg poduzeća. To je dosta teško područje zato što je dosta subjektivno u određenoj mjeri, a ovisi i o pravnim tradicijama u pojedinim zemljama. I zbog toga kada sam govorio o odgovornom poreznom savjetovanju, onda se zapravo s time kreće kada se završi tehnička analiza i mislim da ćemo tu vidjeti određen razvoj u budućnosti. Samo za kraj da kažem, nema ništa što može zamijeniti e, jasne porezne propise, niti na nacionalnoj, niti na međunarodnoj razini. Mislim da je to izuzetno, izuzetno važno. Hvala, Matt Carty. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Moje pitanje upućeno je profesoru Veglu. Radi se o pravilima koje primjenjuje PWC, e, a sigurno i druge velike tvrtke to primjenjuje. Kada se radi o tome da se donose propisi o tome i mogući sukob interesa s tim u vezi, evo da dam jedan primjer iz Irske. Vaša tvrtka je bila e, upravljački partner, savjetovala je Google, Apple, Apple, Facebook i vjerojatno mnoge druge tvrtke o tome kako da Irsku iskoriste u svojoj strategiji za globalno izbjegavanje poreza, uključujući to da su spostavili takozvanu, takozvanu dvostruko poduzeće. E, isto tako i e, u jednoj drugoj jednoj skupini u Sjednomečkoj državi e, PDPVC je aktivno i tu je uspio postići isto tako neke izmjene u korist svojih klijenata i zatim se savjetovali i financijskog ministra o poreznim politikama. Dakle, znamo koja je bila uloga e, PWC u skandalu LuxLeaks i znamo da je u barem dvije države vaša tvrtka odigrala važnu ulogu, ne samo kada se radi o tome da se izbjegne plaćanje poreza za velike korporacije, već i da se sam sustav uspostavi e, u svaču pomoć na i Stoga me zanima, možete li vi detaljnije reći koji je odnos vaše tvrtke i različitih vlada u državama članica Europske unije. Postoje neke smjernice vezano uz to kako se može raditi kada se radi o savjetovanju koju daje vladama i možete li reći kakav je učinak vaše mreže na razinu javnih politika u Europskoj uniji? lako je reći da su nam potrebni snažni zakoni vezani uz pojašnjenja i jasnoću za tvrtke poput vas, ali ako su baš vaše tvrtke te koje pomažu iza zastora u e, izradi tih samih zakona, onda je to svakako velik sukob interesa koji bi trebalo riješiti. Da, u redu, mislim da je profesor Bale već na početku rekao nešto o tom sustavu. Izvolite, predajem vam riječ. Da, hvala vam lijepo gospodine hvala na pitanjima. Spomenuli ste određene imena poreznih obveznika. Ja ne mogu govoriti o pojedinim poreznim obveznicima. Ali kada sam e, govorio prije o pitanjima sukoba interesa, priznao sam da je ovdje pred nama problem i da ga treba riješiti. Mislim da treba e, raditi razliku između sukoba interesa kada mreže savjetuju državu razvoju pomoću svojih sustava kako što se tiče administracija, tako i drugih aspekata i s druge strane e, vrstu dijaloga koje, ste, kojeg ste upravo spomenuli. Mislim da ako neki viši izrađivač propisa u bilo kojoj državi članice Europske unije vodi razgovor s predstavnikom ili jedno od ovih velikih, od ove velike četvorke ili nekakvog odvjetničkog ureda. Mislim, to su sofisticirane države sa sofisticiranim službenicima. I sama činjenica da je došlo razmjene gledišta mislim da je potpuno u redu. E, mi smo već vodili tu raspravu i još uvijek ju vodimo, dakle u Nizozemskoj, u mojoj državi. I malo ukljevam da to kažem, ali kad kad vam reći da je čak to za javne službenike, to je za državne čelnike uvredljivo koji su odgovorni za javnu politiku, zato što je poruka ovdje da oni nisu neovisni ili da kada razgovaraju sa predstavnikom industrije ili sa poreznim savjetnikom da neće uzimati u obzir da postoje različiti interesi. Općenito rečeno, mislim da je dijalog vrlo važan i da bi ga trebalo provoditi. A ovo pitanje se treba riješiti također tijekom dijaloga. I samo jedna primjedba o poreznom planiranju. Spomenuli ste određene, određene nazive tvrtaka, to su američke multinacionalne kompanije. Ako pogledate kako je trenutno dizajniran eh, američki porezni sustav, postoji konstanta, konstantan veliki poticaj za porezne obveznike Sjednih američkih država da prebace svoj porez u smislu prihoda kojeg ostvari izvan e, SAD-a. To e, su do sad priznavale američke administracije vjerujem da će to činiti i ova sadašnja vlada e, kada se radi dakle o onom vašem ranijem pitanju koja je važna uloga zakonodavca u svemu tome. Hvala. Jedna kratka točka, gospodine predsjedavajući. Ja sam spomenuo Google, Apple i Facebook, ove tvrtke i mislim da sam ih s vama spomenula, ali da ne vidite sukob interesa kada isti ljudi koji savjetuju tvrtke u smislu kako da izbjegavaju poreze i sudobno savjetuju vlade o poreznim politikama i poreznim propisima koje treba povesti. Pitanje je vrlo jednostavno. Moje jednostavno pitanje je to da ne mogu odgovoriti na ove činjenice koje ste iznijeli u vašem pitanju. Dobro, sljedeći je Pascal Durand u ime zelenih. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Zapravo danas se osjećam dosta nelagodno zato što sada kada sam vas saslušao, a imam sličan dojam kao ili Michel, moj kolega, a nisam niti opasni ljevičar, niti liberal i mislim da bi se tu mogli naći na nekom srednjem putu. I nekako mi se čini da je sve u redu imam osjećaj da je sve savršeno i da su odgovornosti toliko široko rasprostranjene između jednih i drugih da kada pojedinačno pogledamo onda je sve jednostavno. Odrednice se nemaju ništa za predbaciti pa niti e, knjigovođe, a i banke obavljaju izvrstan posao. To je odlično. Samo što iza tih e, prekrasnih praksi se skrivaju stotine, to je tisuće milijardi e, eura koje nestaju, tvrtke koje zatvaraju zato što nemamo proračun s kojim ih možemo financirati, imamo tisuće ljudi dim svijeta koji umiru zato što se e, sa tim sredstvima financira terorizam i zato što sredstva mogu, zahvaljujući tim financijskim strukturama, se lako prebacivati. Tisuće ljudi također umire zato što trgovci oružjem zarađuju za svoj život i razvijaju svoje nelegalne aktivnosti. Oni to mogu napraviti samo ako ih im vi u tome pomognete, gospodo. Oni im to mogu, oni to mogu napraviti samo što postoje Panama i druge strukture koje im u tome pomažu. E, Price Waterhouse Coopers je jedan od njih, ali ne jedini. Postoje i e, odvjetničke komore koje e, idu na sud i koje traže da i dalje imaju pravni monopol i u tom uspijevaju zato što postoje banke koje e, vrše te transakcije i dopuštaju da taj novac e, živi negdje drugdje na neki način. Ne želim vas napadati, samo govorim o moralnim e, posljedicama svega toga. Želim, gospodine Manhate, da nam objasnite kako to da postoje pravila i deontološka pravila kod odvjetnika koja su izvrsna i kako to da ona nema potrebe da se ništa napravi, da se ne pojačaju pravni propisi. To smo nam odgovorili u točki broj četiri. A u točki broj 5 vam postavljamo jedno drugo pitanje. Zapitali smo vas koliko je izrečeno sankcija i to pitanje vam već postavljeno malo prije. I vi ste na to rekli i ja o tome ništa ne znam. Po mom saznanju nijedno. Kako možete reći, kako možete objasniti da imamo istodobno e, propise koji dobro funkcioniraju, a da s druge strane nema nikakvih e, sankcija za koje vi znate. Ili nema sankcija zato što propisi nisu dobri, ili vi nam upravo govorite da nemate odgovor na pitanje koje smo vi postavili. U redu, dragi kolega, gospodine Manharte. Minuta za pitanje. Neće biti vremena za odgovor. Ne, ne, razumio sam. Za mene nema vremena. Ne, ne, ne. Nije bilo drugih pitanja. Čak i gospodin Mišel je eh, postavio pitanje nešto više od dvije minute. U redu, gospodine Manharte. Eh, dosta mi je teško govoriti na vaše pitanje jer je bilo dosta dugačko. Imamo kodekse ponašanja, kao što sam rekao. U njima su sadržana etička pravila, te smo mi obvezani našim profesionalnim obavezama. No, kao što ste rekli s pravom, broj eh, sudskih presuda za njih ne znamo na europskoj razini i ne možemo doći do tih podataka ni putem e, udruženja pravnika, niti putem odvjetničkih komora. Mi pokušavamo prikupiti statistike, već godinama to pokušavamo, ali to je pitanje koje treba postaviti nacionalnim e, nadležnim tijelima. Oni su ti koji bi nam trebali dati informacije, podatke, statistiku o tome. Za nas je vrlo važno da imamo e, tu razmjenu informacija, dakle od strane nacionalnih nadležnih tijela e, ka odlučničkih komora i udruženja pravnika. Ako pogledate regulative, onda je to nešto što svakako treba poboljšati. Dakle, treba nam e, bolji protok informacija, protok informacija o onome što se dogodilo doista kako bi se s time mogli bolje obračunati. Što se tiče etičkih pravila, pa odvjetnici moraju poštovati zakon i mogu samo ponoviti da nikad nećemo tolerirati neku ilegalnu aktivnost. Neki odvjetnici su pokušali oglasiti um, alarm, ukazati na situacije e, gdje je došlo do problema i pokušavali su podići razinu svijesti. I mislim da su te mjere učinkovite. I zapravo ako pogledate panamske dokumente, barem prema našem znanju, nije pokrenut nikakav sudski postupak nakon otkrića panamskih dokumenata. Mi smo stoga spomenuli da mislimo da propisi rade. Hvala, gospodin Duron, mi ćemo e, popratiti ovo pitanje i pitat ćemo države članice organizacije da li oni znaju za neke slučaje. Sljedeći je David Coburn. Aha, izvolite, gospodin Majs. Hvala vam lijepo na tom pitanju. Ja sam na to osvrnula sa gospodinom Mišelom, dopustim mi da odgovorim. Ako sam vam dao utisak da je sve u redu, dakle govoreći ovdje o ime banaka, da, da samo trebamo nastaviti raditi kao i do sad, onda ste me krivo shvatili. Ja sam pokušao objasniti da se mnogo toga događa, ali da imamo milijune transakcija, kad kad su te transakcije složene, kad kad ne. To su kad kad regionalne, kad kad e, na centralnoj razini, tako da je to sam pokušao objasniti. Dakle, koja je dilema lokalnih e, e, podružnica, količina podataka koju imamo, da kad kad nam nedostaje poveznica sa provedbom zakona, da postoji rizik da pogriješite, kada neko ne dobije, da vas novac. Dakle, mislim da trebamo surađivati u dijelu dijalogu sa institucijama, sa odvjetnicima, sa sudbama povedbe zakona i s organizacijama poput ove koju ja zasupam. Zato su mi ova javna saslušanja toliko važna i mislim da s time treba nastaviti. Hvala, sljedeći je David Coburn. Hvala. Zanimljivo je bilo čuti komentare gospodina Majsa o tome da se istraživalo i lokalne supermarkete zbog pranja novca. I to smo iskusili kod kuće. U mojoj izbornoj jedinici ljudi su se žalili zbog toga. E, imamo tajne bankovne račune za pojedince, e, čak i za klubove e, boča. Tako da su uvijek se e, izgovori koji se navode su e, borba protiv terorizma i ja ono, se naravno e, slažem, time, slažem s time, no teroristi se koriste i drugim metodama i poput sustava islamskog bankarstva koji je teže nadzirati. Lakše je ući u trag transakcijama putem uobičajenog bankarskog sustava nego ovako. No, kako god. Naravno, suzbijanje pranja novca povećava također e, i e, bankovne naknade, a također i dobit banaka. Kako možemo umanjiti ometanje poslovanja i umanjiti bankovne naknade koje su posljedica naplaćivanja velikih honorara? Što to znači za običnog čovjeka na ulici koji želi otvoriti svoju tvrtku? Dakle, molim vas da me procvjetlite. Ovo pitanje se ne tiče baš na ove naše središnje teme, izvolite. ja sam e, u spominjanju supermarketa zapravo mislio na vlastitu praksu kada smo počeli borbu protiv e, e, pranja novca i kada su uvedeni prvi zakoni o tome i budući da smo imali taj, tupo oruđe E, da smo onda napadali sve. Na to je bila 96. i zajedno sa zakonodavcima i e, tijelima za provedbu zakona smo uspjeli doraditi te instrumente i sada možemo ulaziti u trag tom novcu i ne e, smetati uobičajene male tvrtke kod toga. To je doista važno, no kao što ste rekli, postoji i trošak pridržavanja zakona i Naravno, teže je dan danas ući u parlament nego prije 15 godina zbog osiguranja i zbog toga također imamo i e, troškove u vezi sa pridržavanjem zakona, no to je važan trošak za poslovanje, a također i za čistoću financijskog sektora. I sljedeća je Barbara Kapel u ime ENF-a. Hvala vam gospodine hvala vam gospodine što ste k nama na saslušanje i na vašim zanimljivim izlaganjima. Moje prvo pitanje upućeno je gospodinu Vimajsu. Vi ste rekli da su pravna sigurnost i vladavina prava središnji elementi za dobar način funkcioniranja banaka. Ja se slažem s vama, ali postoje neke neizvjesnosti koje su se stvorile, primjerice što se tiče crnih popisa. Mi sami smo u Sazburu prošli tjedan imali e, jedan crni popis, dakle popis poreznih oaza koje nam je predložila Europska komisija pred nama i nismo ju odobrili zato što smo rekli da na tom popisu nedostaje nekoliko država. Primjerice Malteški financijski ministar je isto tako prošli tjedan dao intervju te je rekao da panamske službe što se tiče otkrivanja nalaza iz panamskih dokumenta da ne surađuju e, dovoljno sa e, malteškim e, tijelima. Dakle, imamo probleme po pitanju primjerice njih popisa, ali isto tako imamo i povjerenika Moskvisija koji je u ovom odboru u prosincu rekao da povezano s panamskim dokumentima i sa kršenjima akcijskog plana za e, bolj protiv izbjegavanja poreza da može doći i do sankcijama, e, do sankcija za države. I stoga me zanima kako vi mislite riješiti tu nesigurnost. Jeste li osigurani protiv tih nesigurnosti? Primjerice, ako Panamu ne stavite sada na taj crni popis, ali ako ćete to morati učiniti za koji dan, e, imate li mogućnost dobiti povrat e, od nekoga za to onda? Može li to kod nekih banaka dovesti do toga da će povećati e, svoje pristojbe? Zatim, gospodin Manhart, rekli ste da e, odvjetnik mora poznavati svog klijenta, mora znati tko stoji od njega i da ga provjeri. Vi znate da u četvrtoj direktivi o borbi protiv pranja novca morate još jače dubinski analizirati klijenta i da će to dovesti do još većih troškova, se kada morate provjeriti tko su vlasnici fiktivnih tvrtaka ili vlasnici e, e, dionica u nekoj tvrtci. Dakle, mene zanima kako vi rješavate te operativne financijske posljedice pojačanog CDD-a na rad odvjetnika. I kao drugo, vidite li mogući sukob interesa između tog proširenog CDD-a i s druge strane e, članka 8. Europske konvencije o ljudskim pravima, primjerice kada se radi o tome kako se određuje e, sloboda u korespondenciji. Hvala. Kao prvo gospodin Mainz, onda gospodin Marhat i onda profesor Weil. E, pogled na sat mi kaže da je 12.28. Imamo e, maksimalno 15 minuta usmenog prevođenja. Imam još 16 govornika na popisu, molim vas budite jako kratki. Hvala na vašem pitanju. Upravna nesigurnost e, i ocjena rizika od nesigurnosti je nešto što sam spomenuo i to je doista nužno. Ne mogu sada komentirati raspravu o zemljama članicama. Shvaćam da je teško zato jer postoje različiti interesi zemalja članica i ono što opisujete je ono što se doista i događa. No ako stavite zemlje na crnu listu, banke će se toga pridržavati. Naravno, postoji određeni trošak ako imate poslovanje koje sada iznenada stvara dodate troškove i e, to su uglavnom cijene koje su na tržištu kapitala tamo gdje se ne pridržava zakon, e, vidjet ćete to u troškovima poslovanja kroz e, porast kamata na međunarodnom tržištu kapitala. Hvala, samo kratko gospodin Manhart. Odgovorit ću na engleskom. No, možda ću ne reći nekoliko riječi i u Austriji. Istina je da dupinska analiza stranaka doista stvara određene troškove i teško je zapravo reći sada tko treba snositi te troškove. U Austriji trebamo odrediti propise za prepisivanje tih troškova i u Austrijskoj odvjetničkoj komori sada razmatramo moguća rješenja za uređenje tih troškova. Vidjet ćemo koji će ishod toga biti. Naravno, troškovi su ogromni zato jer nam treba pristup bazama podataka, a one su doista strašno skupe. No, ipak e, komora pokušava pregovarati o nekoj cijeni koja bi bila financijski podnošljiva i običnim odvjetnicima. A, profesor Bajl, nemam što dodati, gospodine predsjedniče. Još bolje. Onda je sljedeći govnik. gospodin Ludek Niedermayer. Ludek. Thank you very much and thanks Hvala i hvala stručnjacima na dolasku. Želim se nadovezati na nešto što je spomenuto, a to je neka razlika između prvog i drugog panela, zato jer su prvi panelisti predstavili ozbiljne nalaze u vezi sa stanjem u području o kojem raspravljamo, a prema vašem e, tumačenju čini se da je sve više manje u redu. Mi sada ne upiramo prstom ni u koga, želimo samo popraviti situaciju, a sadašnja loša situacija je posljedica ponašanja vlada koje ne izrađuju dobre zakone niti ih primjenjuju, a također tome pridonosi i industrija. Dakle, ukratko, htio bih čuti od vas što u, vašim sektorima možete učiniti kako bi se stvari u budućnosti poboljšale. Hvala tko želi započeti predstavnik banaka. Nisam rekao da je sve u redu, ali u mojoj izjavi jasno pozivamo da donošenje jasnih pravila i tu vjerujem da može pomoći i OECD, ali također i New Deal koji ćemo, nadamo se, sklopiti u Europskoj uniji i koji će omogućiti preciznije i jasnije poslovanje. Hvala gospodin Prinsen. Mislim da je to vrlo dobro pitanje na koje treba nastojati dati odgovor. Jednostavno odrađivanje nije dovoljno, dakle, nije dovoljno dobiti podatke iz putovnice ili iz eh, plinskog računa neke osobe. Britanske odvjetničke komore žele obučiti odvjetnike u vezi sa pranjem novca i razmišljati e, o tome koji izvor sredstava, postoje li druge sumnjive aktivnosti, je li struktura previše složena. Dakle, e, obučava ih u tome da doista uključe mozak i vide nedostaje što. U Britaniji, naravno, Nedostaje nam i e, e, istraživanje e, prava kompanija i njihovih djelatnosti. Onako kako ja vidim Panamu, zapravo on, tu predstavljaju veliku opasnost takva poduzeća više nego bilo što drugo. Da, mislim da ću ja se nadovezati na ono što je rekao gospodin Van Majst u vezi sa izjavom profesora Palana jutros o New Dealu i, i također o činjenici da sve strane priznaju da postoji problem. Rekao bih da se u brojnim aspektima ne slažem sa gospodinom Palenom, no um, tu se ipak slažem u smislu da ipak postoji problem. Nadam se da ovi panelisti nisu ostavili dojam da ne postoje poteškoće no, ako pozovemo predstavnike organizacija na dalje rasprave kako bismo istražili mogućnosti poboljšanja sustava, onda ćemo stvoriti doista čvrst savez eh, u sklopu ovog nju dila koji doista može biti učinkovit. I slažem se sa još jednom napomenom od jutros, odnosno više zakonodavstva nije odgovor, nego treba vidjeti kako zakonodavstvo može učinkovito ostvariti ciljeve. Hvala. Hvala vam na ovom pojašnjenju. Rozijer. Gospođo kolegice, izvolite. Hvala gospodine predstavajući. Shvatila sam vaš apel da dobijemo fiskalno zakonodavstvo koje je jasno i učinkovito. A što se tiče obrane vašeg etičkog kodeksa, vi ste uistinu u centru i dobro poznajete mehanizme porezne, izbjegavanja plaćanja poreza, međutim čini mi se da se više bavite time kako bolje iskoristiti važeći zakon e, sukladno e, slovu zakona, ali ne u skladu s duhom zakona. E, pokušavamo ovdje donijeti mjere za e, izbjegavanje porezne utaje i to zahvaljujući djelovanju zviždača. Oni su zapravo ukazali na određene postupke, na određene aktivnosti. E, gospođa Harrington je to spomenula na prethodnom panelu kao jednu od osnovnih poluga za učinkovitu borbu protiv porezne utaje. Moje pitanje upućeno gospodinu Van Wegelu. Kolega je rekao da imate etički kodeks koji potiče vaše djelatnike da ukažu na postojeće probleme. Sigurno vam je poznat afera Lux Leaks i to je zapravo bila bio razlog za početak rada u parlamentu na pitanjima na fiskalnim pitanjima. Jeste li vi uskladili svoj e, etički kodeks nakon afere LuxLeaks vezano uz ono što ne spada u nezakonite aktivnosti, ali je problematično ipak iz fiskalne perspektive? i e, koje je stajalište PricewaterhouseCoopersa vezano uz zviždače i koje su mjere uspostavljene kako bi omogućile e, njihovo djelovanje i kako to da ste se u sklopu afere LuxLeaks e, vi zapravo doveli u pitanje e, postupke zviždača, odnosno njihove, njihovo ponašanje? Sigurno vam je poznato da ovaj parlament radi i na preporukama za europski okvir za zaštitu zviždača i zanima me e, koji je vaš stav vezano za ovo pitanje. Iako, eh, evo, zanima me što vi mislite o tome. Hvala vam lijepa, molim vas kratki odgovor, Hvala, ja ću vrlo kratko. Vezano za vaše pitanje o zviždačima, ja sam odgovorio već na pitanje da nisam možda u najboljoj poziciji da vam odgovor na to pitanje. Što se tiče E, samog sadržaja vašeg pitanja vezano s porezno planiranje. pogledamo li aktivnosti OECD-a i Europske komisije, a u određenoj mjeri i skupine za etički kodeks, možemo vidjeti da je veći dio poreznog, e, dakle izrade poreznog sustava, poznat svijetu. Dakle, OECD je poduzeo mjere da bi se povećala dosljednost unutar sustava i e, kao što sam rekao, to je trenutno u postupku, na tome se radi. kreatori politike, međunarodne organizacije e, imaju potrebno znanje da ustroje sustav, a ako ustroj nije prihvatljiv, onda treba ići na izmjene zakona i zakonskih propisa. A činjenica je da e, danas još uvijek imamo situaciju da su države članice jedna drugima konkurent, konkurencija. Hvala. S obzirom da su neki kolege bili vrlo elokventni, ja ću vrlo kratko. Imam pitanje za gospodina Majhata. Bilo mi je zanimljivo e, pročitati u njegovim pisanim odgovorima da on smatra da je i e, prijava sumnjivih transakcija e, problematična zbog poštivanja tajnosti podataka. Ako je za vas bilo kako objedodanjivanje podataka problematično, hoćete li onda ohrabriti nas kao zakonodavca da e, onemoguće odvjetnicima da daju informacije izvan sporova? Na taj način bismo vama olakšali rad. Dakle, ako je to pitanje objelodanjivanja informacija tako problematično za odvjetnike, biste li nas ohrabrili da zabranimo e, odvjetnicima da e, daju e, savjete o poreznim pitanjima izvan sporova? Ja sam u više navrata danas rekao da što su pravila jasnija, to je nama lakše raditi. Dakle, ako zakonodavac donese jasna pravila, to će olakšati svakodnevni rad pravnicima, knjigovođama i svima koji u sklopu svoje djelatnosti pružaju pravne savjete. Dakle, ja bih vas svakako potaknuo da donesete jasne propise. Hvala, sad nam prosto još tri govornika. Jedna minuta pitanja, jedna minuta odgovora. Ana Gomeš, potpredsjednice, prema na govoru. Ako je dubinska analiza i poznavanje stranaka tako zahtjevna za pravnike i druge obveznike primjene ovih mjera, možete li se složiti da su registri stvarnih vlasnika, korporacija i trustova od ključne važnosti e, da za obavljanje vaše vlastite djelatnosti? Hvala. Zajednički standardi za izvješćivanje će nam to i nametnuti zapravo se vodi rasprava u tome u kojoj mjeri ti registri trebaju biti dostupni javnosti. Što se tiče britanske perspektive, mi imamo 10 ili 11 milijuna trustova i ako se nametne e, javna objava u registru, to može biti mjera koja nije proporcionalna. Dakle, mjere moraju odgovarati objema pravnim tradicijama i to se treba odnositi ne samo na trustove, nego i na sve pravne entitete na jednak način. Da, i mislim da treba iskoristiti mogućnosti koje nam pruža digitalno društvo. Ja ću samo odgovoriti potvrdno na vaše pitanje već se dugo traži od strane EBF-a da se dobije puna transparentnost kada je riječ o podacima vezano uz stvarne vlasnike. Bernd Luke, kratko pitanje upućeno gospodinu Von Vigelsu. Kada bi komisija izradila sa poreznim oazama bi PricewaterhouseCoopers e, sam se obvezao da neće započeti odnose između klijenata e, sa tim tijelima koje su na tom popisu, da dakle ne vrši e, ulogu posrednika? Pa uistinu nisam u poziciji da odgovorim na ovo pitanje. Ovdje se postavlja čitav niz drugih pitanja. Dakle, reći ću to drugačije. Da, to je moguće, ali na tom popisu bi se našle zemlje koje sasvim legitimno posluju, a stranke bi tražile potporu e, profesionalnih pravnih e, savjetnika, uključujući i našu tvrtku. To je pitanje koje svakako treba razmotriti ali e, teško mi je sada dati konačan odgovor. U redu, hvala vam lijepa. Zadnje javne za riječ, e, novi kolega, gospodin Tagis Makigeorgion, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Meni se čini očitim da je pred nama jedno krupno pitanje, jedan problem svjetskih razmjera. Neću reći da se nalazimo u labirintu, ali mi kao zakonodavno tijelo moramo imati dovoljno saznanja da uvedemo neka poboljšanja u postojeću situaciju. Nisam stekao dojam da sam ovdje dobio potrebno znanje. Da ne kažem da se pred nama nalaze ljudi koji bi mogli zapravo uljepšavati praksu koju mi pokušavamo mijenjati. Gotovo u svakoj zemlji postoji praksa da se da svatko može imati tvrtku, a da zapravo se ne zna da je stvarni vlasnik. Je li to u redu? Može li se to opravdati? I postoji li neki drugi razlog za to osim mogućnosti da se manipulira sustavom u svrhu izbjegavanja plaćanja poreza. Ako postoji neki drugi razlog za to, molim vas da mi kažete, jer mislim da trebamo uspostaviti odgovarajuću ravnotežu. Hvala, možda netko odgovorite na to, gospodin Majs. Thank you very much. Ja ću vrlo kratko, hvala vam na ovom pitanju. Pa ja nisam ovdje kako bih bilo što uljepšavao e, i bojim se da to uopće nije sukladno mom karakteru. U mojoj zemlji ne možete prozivati tvrtku koja je registrirana i ne znam što misle ostali članovi panela. Da, u redu, ja vam mogu srdečno zahvaliti. E, sada je 12 sati i 46 minuta, 16 minuta smo odužili se sastanak, ne možemo sada više and we don't know his name. We A, dakle, radi se o tome da e, svatko može osnovati tvrtku, a da se ne zna tko je on, je li to razumno? Pa da, upravo se zato i vodi rasprava o stvarnom vlasništvu. Da li, e, po čemu je to razumno? Kako je to razumno? Zašto? E, zanima me zašto i kako? Pa mislim da o tome možete raspraviti e, izvan dvorane. Hvala lijepa, ja želim zahvaliti svim našim panelistima. Dobili smo mnoge odgovore, preostala su nam i neka otvorena pitanja, nastavit ćemo se s time baviti. Hvala vam lijepa, zahvaljujem prvom i drugom panelu, srdečno zahvaljujem uspjenim prevoditeljima, te mogu zaključiti naš sastanak. Sljedeći sastanak održat će se u četvrtak u 11 sati. Hvala vam lijepa.